many times. Sorry, I will ask again for everyone to sit down, please, so we can start the public hearing. Molim vas eh, sve da sjednite kako možemo započeti s ovim javnim saslušanjem. Kao što znate, ovo je vrlo eh, aktualna tema i ako odgodimo početak rasprave, onda ćemo moći dati manje eh, riječ zastupnicima. So we can now move to the next point of our... I svako ćemo sada prijeći na sljedeću točku dnevnog reda, to je javno saslušanje o održivosti europske poljoprivrede u pogledu mogućeg učinka sporazuma s Merkosurom na tržište. Imamo dva dijela ovog saslušanja. Kao prvo ćemo saslušati tri stručnjaka koji će nam dati opći pregled eh, nad eh, onime kako bi se sporazum s Merkosurom mogao odraziti na poljoprivredni sektor, kao i što se tiče eh, uzoraka proizvodnje i potrošnje e, kada se govori o šumama Latinske Amerike i o ljudima koji tamo žive. Molim sve prisutne da sjednu. Hvala. E, naši slučajci za prvi panel su gospođa Izabela Timguri, koja je voditeljica odjela za proizvodnju i marketing pri e, Bavarskom udruženju poljoprivrednika, zatim gospođa Nicole Polsterer, nadam se da sam dobro izgovorio, ona je slučakinja o održivoj e, potrošnji i proizvodnji e, pri FERN e, drugi civilnog društva i imamo i gospodina Peka Pesonena, glavnog tajnika Kopa Kožeke. Imaćemo zatim i jedan krug postavljanja pitanja članovima panela, zato imamo predviđeno 30 minuta. Biću vrlo strog, svatko će imati minutu za za riječ kako bi onda članovi panela imali dovoljno vremena za odgovor. Zatim ćemo tijekom drugog panela imati više dubinsku analizu učinaka sporazuma na posebna, posebne proizvodnje sektora Europske unije. Tu imamo s nama onda gospodina Lijama Mekela, on je eh, direktor eh, IFA, to je Europsko udruženje eh, iskih poljoprivrednika, zatim gospodin Jean-Michel Šefer, on je predsjednik e, Anvola, to je e, interprofesionalno udruženje e, proizvođača peradi, te gospodin Augustin Herrero koji je glavni direktor španjolskog poljoprivredno-prehrambene zadruge. I zatim onda opet imamo drugi krug postavljanja pitanja i odgovora. Prije nego što sada za, prije nego što kasnije zaključim saslušanje, ću riječ i predstavniku komisije, to je direktor ravnatelj John Clark koji će imati 10 minuta. A u, ovim, u ovih 30 minuta za postavljanje pitanja davat ću prema zahtjevima zastupnika vam riječ. Molim vas budite kratki, ovo je vrlo aktualna tema, svi žele govoriti, a naravno želimo čuti odgovore naših stručnjaka. Započnemo sada sa prvim panelom. Riječ ću dati gospođi Izabeli Tinguri. Hvala vam na ovom uvodu. Kao prvo želim srdečno vam zahvaliti na organizaciju ovog saslušanja te na toj prilici i na pozivu da ovdje eh, vam iskažem eh, naše mišljenje. Unaprijed želim reći da su u načelu bavarski poljoprivrednici za međunarodnu trgovinu, da smatraju da su to prilike i da se ne boje tržišnog natjecanja ali za to su im potrebni pravidni uvjeti što se tiče tržišnog natjecanja, a ne nekakvu vrstu dvostrukih mjerila koju posebice primjećujemo kod sporazuma s Merkosom. Tu vidimo tu problematiku. Što mislim sa tim e, dvostrukim mjerilima? Pa to da s jedne strane imamo jako visoke zahtjeve što se tiče proizvodnje u poljoprivredi i u stočarstvu. Prije svega što se tiče načina na koje se vrši proizvodnja, govorimo o kvalitetnim standardima što se ne smije e, pomiješati sa proizvodnim standardima. Ovdje se prije svega radi o zaštiti biljaka, o zaštiti dobrobiti životinja, o dobrobiti životinja i klimatskim i zaštiti okoliša. To je nešto što se ne vidi u samoj proizvodnji i ne vidi se više na tržištu, već se više vidi na temelju toga kako se traže poljoprivredne kada se bave poljoprivrednom u EU. A u državama Mercosura vidimo da imamo drugačije standarde po pitanju kvalitete, a onda s tim u vezi i drugačije troškove, naime mnogo niže troškove za te poljoprivrednike. I tu, u tom kontekstu, mi je važno isto tako naprijed reći da što se tiče okoliša na okoliša e, učinka tog sporazuma na poljoprivredu, da je to važno, ali da je važno što toko reći da su to i važne teme za potrošače, zato što se tu na kraju krajeva radi o tom pitanju kako i gdje će se u budućnosti proizvoditi prehrambeni proizvodi a sa proizvodnjom prehrambenih proizvoda i sa poljoprivredom u EU se onda vezuju i e, druga vrlo važna tematska područja, primjerice to da želimo održati e, na ruralna područja i sl. Dakle, to sve po našem mišljenju treba imati na umu. Ta dvostruka mjerila, kako ja to nazivam, do kakvih će posljedica doći zbog toga. Tu želim ukazati na dva aspekta Prvo je to koliko su daleko sežni ti, dvostruki standardi, e, ta, ta razlika u tržišnom natjecanju što se tiče proizvodnje. Tu imamo studiju od sveučilišta u Bohumu zajedno sa sa jednom e, tvrtkom HFFA Research, jedna studija iz 2017. godine gdje su se usporedili troškovi e, vezani uz posebne proizvodne standarde što se tiče prije svega okolišnih standarda, ali isto tako i što se tiče e, kako se drže životinje i koji su zahtjevi što se tiče sigurnosti hrane. To je jedan primjer koji se tiče posebice Njemačke, ali mnogi ovi standardi o kojima ovdje govorimo temelji se na europskom zakonodavstvu, što znači da se to može gledati onda u jednom širem kontekstu. Standardi, dakle glavni rezultat te studije je taj da u glavnim neeuropskim državama konkurenticama e, da su standardi značajno niži nego u Njemačkoj ili dakle općenito u europskom poljoprivrednom sektoru, a u toj studiji se bacio pogled i na situaciju po pitanju, po pitanju troškova i usporedili su se troškovi između tih država i europskih država, to jest Njemačke, i tu se ispostavilo da je u prosjeku tamo trošak za proizvodnju da iznosi samo 34% troškova u Njemačkoj. Evo jedan primjer, primjer za govedinu i zbog toga što je eh, uzgoj goveda u Bavarskoj vrlo važna tema. Imamo u Bavarskoj otprilike 100 tisuća poljoprivrednika i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava gdje imamo u njima e, utjecaj uzgoja goveda koji je vrlo važan. Otprilike 50% prihoda za te obitelji dolazi tamo iz mesa i mliječnih proizvoda. I kada gledamo tu standarde u, proizvodnji govedine, kada usporedimo primjerice Njemačku Argentinu, jedan od zemalja Mercosura, vidimo da su tu troškovi samo 10% naspram troškova veznih uz standarde u Njemačkoj. To je dakle vrlo velika razlika u troškovima. To je jedan aspekt. A drugi aspekt koji bih htjela naglasiti je to gdje vidimo najviše te razlike u standardima. Ovi primjeri koje sam tu izabrala ukazuju na to da su to upravo one teme koje, ni, nisu, nisu samo važne za potrošače u Njemačkoj, već općenito i za sve građane u Europi. Radi se o pitanjima poput recimo pesticida, dobrobiti životinja, sljedivosti. I tu vrlo kratko da vidimo koje razlike možemo vidjeti. Po pitanju pesticida imamo primjerice niz pesticida koji nisu dozvoljeni u EU, ali jesu dozvoljeni državama Ekosura. Jedan od takvih e, pesticida je atracin, a isto tako i činjenica da kod nas poljoprivrednici moraju e, dokazati da imaju e, dovoljna stručna saznanja za korištenje pesticida, što u državama Ekosura u tom obliku ne postoji. Drugo područje su antibiotici. Danas je vrlo dobar dan za to, zato što je danas dan, e, Europski dan e, za boj protiv antibiotika i tu su razlike izuzetno velike. U državama Merkosura se antibiotici mogu kupovati i upotrijebiti, a da se prije toga osoba ne mora konzultirati sa veterinarem. Isto tako imamo tamo neka sredstva koja su zabranjena u Europskoj uniji, a praćenje ili druge strategije kako bi se smanjilo korištenje antibiotika ne postoje na tim, u tim zemljama. U Njemačkoj primjerice imamo zakon o lijekovima i tu imamo prije nekoliko godina već eh, pravno vezujući eh, monitoring, znači praćenje i moraju se određene mjere poduzeti na poljoprivrednim gospodarstvima kada se vidi da e, ta poljoprivredna gospodarstva nemaju e, dobre rezultate po pitanju određenih graničnih vrijednosti. Dobrobit životinja, to je jedna tema koja je izuzetno važna upravo u Njemačkoj. Tu se e, postavljaju visoki zahtjevi poljoprivrednicima vidimo da je tu zakonodavstvo u e, jako nespecifično, da je izuzetno nisko što se tiče odredaba. E, primjerice, e, u Brazilu je zakon o dobrobiti životinja iz 1934. godine na snazi, a isto tako u tim zakonima često stoje samo preporuke, a ne pravne odredbe kakvih, kako ih mi poznajemo. Još jedan možda aspekt koji je povezan sa onom slikom e, o državama Mercosura kao e, zemljama gdje se e, bavi ekstenzivnom poljoprivredom. Tu će se situacija jako još mijenjati što se tiče takozvanih masovnih masovnog uzgoja i e, pojačane stočne hrane kako bi se e, mogla, mogle, životinje što prije poslati u klaonice. Zadnja točka sljedivost. Mislim da je tu neosporno da u državom Mercosur postoje velike manjkavosti po pitanju sljedivosti. To smo u proteklih nekoliko godina mogli jasno vidjeti, ne samo što se tiče onih skandala po pitanju mesa u Brazilu, već i po pitanju drugih primjera gdje vidimo da je vrlo teško usporediti situaciju sa situacijom u Europi. Koji su mogući učinci na tržištu tu bih se usredotočila na tržište govedine, ali mislim da i ovi aspekti koje ovdje trebamo sagledati da se mogu i takako usporediti sa drugim sektorima tržišta. Dakle, dio sporazuma o Mercosuru je i novi e, kvotni kontingent sa kvotom od 7,5% za 99.000 tona govedine ali osim toga imamo i snižavanje carinskih stopa što se tiče onih količina koje se mogu voziti iz um, um, različitih sektora stočarstva. Tu vidimo da se planira još i snižavanje carinske kvote. Situacija je takva da se često čuje o brojkama da ta količina od 99.000 tona iznosi samo 1,2% ukupne potrošnje govedine i da će samo marginalno dakle, utjecati na tržište. Ta brojka kao takva je točna, ali mi mislimo da ne možemo na temelju nje e, sagledati moguće posljedice na tržište. Mislimo da tu trebamo malo baciti detaljniji pogled na tržište, jer e, ne samo e, bavarski proizvođači goveda, ali i oni smatraju da će doći do značajnog porasta kod uvoza i da će doći do jedne cjenovne agresivnosti, da tako kažemo, koje se već može E, naslučiti u maloprodajnom sektoru gdje se govedina iz država Merkosura često kod nas e, prodaje kao jedna vrsta posebne ponude. I zašto smatramo da postoji jedna takva opasnost da će doći do povećanog uvoza i da će doći do neravnoteže na tržištu? Pa, kao što sam već rekla, to se ne odnosi na ubroj kod 1,2%, to se odnosi i na neke druge aspekte. Evo recimo 80% uvozne kvote e, po pitanju govedine odnosi se na države Merkosura, što znači da te države u tom području već e, čine jako veliki dio što se tiče uvoznika u smislu trećih država. Isto tako države Merkosura imaju velike proizvodne pričuve koje mogu još i nadalje iskoristiti i to se može i vidjeti na temelju njihovih izjava da one to i planiraju. A kada gledamo situaciju po pitanju uvoza, onda ne trebamo samo gledati paušalno na te brojke. Posebice kada se govori o onim najboljim komadima mesa, tu vidimo da velik dio tih komada dolazi iz država Merkosura i da onda one, te države imaju jedan drugačiji utjecaj na tržište od drugih. A što se tiče ravnoteže tržišta, ravnoteža tržišta je vrlo osjetljiva i već male količine mogu dovesti tržište u ravnotežu, ali bojimo se tako da bi moglo doći i do kumulativnih posljedica zajedno sa drugim okvirnim uvjetima koji se odnose na trgovinu i stoga i na ravnotežu tržišta. Tu bih spomenula Brexit gdje zapravo ne znamo kako će to točno sve izgledati, ali ako dođe do takozvanog tvrdog Brexita, onda će tržište govedine e, tu također do toga doživljavati negativne posljedice. Imamo i dalje bilateralne sporazume koji su trenutno u tijeku, posebice tu mislim na sporazum sa Australijom i sa Novim Zelandom, koji su isto tako poljoprivredni izvoznici kada se radi o govedini i koji su svoje oko bacili na europsko tržište. U toj mješavini iz tih različitih okvirnih uvjeta za tržište, to je upravo ono zbog čega mi se bojimo da bi to tržište govedine moglo onda doći u stanje neravnoteže i da bi onda moglo doći do pritiska u smislu cijena na proizvođače. Zaključno mi je važno još jednom naglasiti da trebamo baciti pogled na te učinke sporazuma, ali da trebamo imati na umu i širi kontekst E, da trebamo razmišljati o potrošačima zato što se jednostavno radi o tome da trebamo postaviti i dovoljno dobre okvirne uvjete i da te visoke zahtjeve za europske poljoprivrednike uskladimo s time i da Dakle, dolazi do stvaranja dodatne vrijednosti i do poljoprivredne aktivnosti u Europi i da se to ne podriva zbog velikih uvoza. I te visoke zahtjeve moramo uskladiti e, s jedne strane sa tom drugom stranom, a to je međunarodna trgovina. Zaštita okoliša, to ste danas već i spominjali, to je isto tako jedan primjer gdje možemo vidjeti razlike u smislu standarda. Mislim da moramo biti jako oprezni kod sporazuma Mercosur. Mislim da su okvirni uvjeti u Europskoj uniji eh, takvi da ih treba dosta dobro podesiti i da trebamo i poslati poljoprivrednicama odgovarajuće signale vezano s to kako se oni, trebaju pripremiti za budućnost. Nas je poljoprivrednici su sposobni i žele ispuniti visoke zahtjeve koje vi imate za njih, ali ako s druge strane postoje um, izvoznici koji pod potpuno drugačijim okolnim uvjetima dobiju pristup istim tržištima i ako oni onda moraju s njima voditi tržišno natjecanje, onda je to nešto što je za njih važno i što ih jako zabrinjavate, što im e, stvara dodatne probleme. Hvala vam na pažnji i veselim se vašim pitanjima. Zahvaljujem gospođi Izabela Tim Guri, a sada bih e, dao riječ gospođi Nikolu Polsterer. Izvolite. Hvala. Gospodine predsjedatelju, predstavnici e, tajništva. Evo, hvala vam e, zastupnici e, Europskom parlamentu, hvala vam što ste me danas pozvali. FERN je nevladina organizacija koja se bavi očuvanjem šuma, a ja ću vam danas govoriti o učinku ovog sporazuma između Europske unije i Mercosura na proizvodnju znači, hrane i također ću predložiti nekoliko rješenja. Sada ću se usredotočiti u ovoj prezentaciji na dva proizvoda. Govorit ćemo o proizvodnji govedina, o tome smo već razgovarali e, i također drugi proizvod je etanol. Dakle, oba ta proizvoda e, zapravo su predmet smanjenja carinskih e, kvota, a prije svega postoji i nulta carinska stopa kada je riječ o biokemijskoj industriji i uvozu etanola. Ja bih e, sada iz e, procjene učinka koje je e, provela Londonska škola ekonomija, znači procjena učinka na održivi razvoj. Ovo na ovoj slici vidimo i znači sliku jednog predstavnika autotonog stanovništva Latinske Amerike koji je bio prije dva tjedna ovdje u Briselu. Dakle, znači to je autoktona, autoktono stanovništvo koji su se žalili zbog kršenja ljudskih prava te zbog negativnog učinka koji do kojih dolazi zbog krčenja šuma. E, oni kažu da će e, veća proizvodnja imati jako velik negativan učinak e, na okoliš i također na e, same životne uvjete autoktonog e, stanovništva. Oni kažu da je liberalizacija e, carinskih stopa nešto što će zapravo dovesti do negativnog učinka po okoliš i po tamošnje stanovništvo. Kada to stavimo u kontekst naših komercijalnih partnera i u ovo trenutno stanje stvari, Dakle, mi smo sada s njima e, u e, fazi zapravo tog dotjerivanja, odnosno pravne revizije tog Mercosura, sporazuma sa e, Mercosurom. E, ja ću se sada usredotočiti na tri točke. E, ovdje govorimo prvo o broju e, upada na teritorije autoktonih stanovnika. Dakle, to je broj koji se povećao za 44%, iskočio na, za 160 upada na 153 zemljišta. Možemo reći da je riječ o, dvostruko većem broju u odnosu na prošlo stanje. Kada govorimo o drugoj točki, a to je broj požara koji su izbili, E, vidimo da se i taj broj povezao za 64%. Riječ je o e, tolikom broju požara koji se čine kao da su beskonačni. Riječ je o 93 tisuće požara, a to je porast od 64 tisuće posto u odnosu na isto razdoblje od 2018. godine. E, treći negativni utjecaj se tiče e, trenutne situacije u Brazilu. Daću vam da sada malo kontekst. Dakle, riječ je o zapravo ponovno, ponovne podjeli na ekološke, ekološke zone e, kada je riječ o e, znači uzgoju šećerne E, repe i to u zaštićenim područjima Amazonske prašume te Pantanala, znači ta dva bioma. To je doneseno 6. studenog 2019. E, godine. Tako će Pantanal, znači to močvarno područje i Amazonska prašina biti ugroženi e, zbog izgradnje novih znači industrija za preradu šećerne trske. Evo ovdje vidimo sada na desnoj strani e, jednu mapu, znači jedan geografski prikaz. Ovdje vidimo ovim crvenim dijelom je su označeni teritorij gdje se proizvodi šećerna trska. Dakle, to je uvijek e, bila, imala je zapravo pozitivnu sliku javnosti, riječ je o, čišćem, o čistom biogorivu, također se e, proizvodi na terenu koji je već ranije bio degradiran, znači nije riječ o krčanju šuma za potrebe proizvodnje šećerne trske i to zahvaljujući direktivi o obnovljivim izvorima energije. Kada je potpisan sporazum e, sa e, e, između Europske unije i Mercosura, došlo je zapravo do ponovne obnove te podjele na zone za uzgoj šećne trske. Ne znamo je to slučajnost ili nije. Uglavnom, mi uvozimo jako puno, jako, znači ne uvozimo, mnogo šećera i etanola iz područja Latinske Amerike, ali moguće je da će zapravo smanjenje, sada tog uvozima malo, ali moguće da će smanjenje dovesti tih carinskih stopa dovesti do povećanog uvoza. Sada se vraćamo na e, proizvodnju goveđeg mesa. E, ovdje je e, vidljivo smanjenje carina za različite kategorije uvoza. Dakle, ovdje smo spominjali u prethodnoj prezentaciji zapravo Argentinu i također znači dijelove mesa visoke kvalitete. Dakle, to je nešto što je također dio sporazuma e, u kojem će se carinske stope za e, te kategorije, visoke kategorije mesa e, smanjiti. E, ovdje govorimo o uvozu e, prema Ujedinjenoj kraljevini većinom. Dakle, neko kaže da je to zapravo smanjena kvota za uvoz iz Brazila i da e, veći dio ide tog izvoza prema Aziji i Kini. Ali ako pogledate ove crvene strelice, da istina je da Evropska unija i dalje predstavlja značaj, značajnog uvoznika. Dakle, čak ovdje piše... ovdje čak E, piše kolika je količina, znači novaca koje isplaćujemo e, Brazilu za e, uvoz govedine iz Brazila. Ovo je jedna od studija, nedavnih studija koja se temelji na podacima koje su nam dali brazilski znanstvenici i koji su ovdje utvrdili izvorišta velikog broja požara u Brazilu Dakle, ovdje govorimo o jednom velikom, jednoj velikoj e, klaonici e, koja se nalazi u blizini tih e, požara i moguće je da će se upravo, zahvaljujući tim požarima, kupiti ti veliki, ta, velika zemljišta koja će biti skrčena i koja će biti kasnije korištena za uzgoj govedine. Dakle, to je možda, ne vjerujem da je to slučajna podudarnost. Moguće je da na taj način zapravo je ta jedna tvrtka odgovorna zapravo za e, e, ekološku katastrofu i za uništavanje e, zemljišta. Sada možemo pogledati i neke detalje koji se tiču, koji se tiču govedine, proizvodnje govedine. Dakle, imamo 2017. godinu, nemamo novije podatke na raspolaganju. Vidite da je najveći dio uvoza ili pak izvoza iz Brazila prema Europskoj uniji ide u Italiju i u Ujedinjenu kraljevinu a opasnost od e, krčenja šuma e, u Italiji je viši, viša. E, također se ovdje govori i o proizvodima ispod te carinske, znači u okviru carinske kvote, te također i proizvodima izvan te carinske kvote u Ujedinjenoj Kraljevini i Italiji. Također vam želim sada dati i neke ažurirane, tek objavljene podatke. Brazil je najavio, odnosno objavio je kolika je bila e, površina iskrčenih šuma prošle e, godine, znači do E, ove godine. Dakle, riječ je o globalnoj stopi gubitka površine pod šumama koja se povećala za 43%, što je rekord. E, u Brazilu ona dođe, dolazi do 10.000 kvadratnih kilometara, to je zaista ogromna površina. E, dakle, vidjeli smo ovdje već i komercijalne podatke za Italiju i Ujedinjenu kraljevinu. Možda bismo se sada trebali usredotočiti i na država, na jednu državu, zapravo to je Savezna država Brazila koja je jako veliki proizvođač govedine e, koja pokriva tri bioma. Riječ je o državi Matu e, Ovi znanstvenici u Brazilu su otkrili da je u četiri godine 0,8 e, milijuna tona masa trupa stoke bilo povezano uz nezakonito krčenje šuma. A istovremeno je Brazil izvezao 1,4 milijuna tona masa trupa u Europsku uniju u tom istom razdoblju. Sada je pitanje što Europa može napraviti u tom smislu. Nadam se da ću sada evo zaključiti u pozitivnom tonu. Mercosur i e, e, zapravo i Europska unija je shvatila nužnost e, održivosti, ali činjenica je da ne postoje sankcije koje su predviđene u okviru tog sporazuma. Dakle, što može Europska unija napraviti ako se nastavi sa provedbom tog sporazuma? Dakle, mi smatramo da bi se to trebalo regulirati na bolji način, odnosno da moraju postojati e, mehanizmi potpore koji će zajamčiti da sve ono što završava na našem tržištu da nije proizvod krčenja e, šuma ili pak e, kršenja ljudskih prava. E sad, kako to možemo provesti u dijelo? Dakle, možemo imati klauzulu klauzulu koja se mora promicati zapravo u poslovanju mnogih tvrtki koje bi E, trebale biti primijenjene e, u okviru zakonske regulative, a to je da bi tvrtke trebale utvrditi postojanje rizika po pitanju okolišnih aspekata ili kršenja ljudskih prava i također bi se trebali e, spriječiti eventualni rizici te ublažiti učinci. Kako bi to sve bilo provedivo, moramo imati vrlo učinkovit i čvrst mehanizam provedbe, te također učinkovite razmjerne i odračajuće kazne za neusklađenost i nepoštivanje, te također bismo trebali urediti i funkcionalni sustav, a za to nam trebaju podaci o e, površini iskrčenih e, šuma e, kako bismo mogli snažnije djelovati sa razine znači Europskog observatorija za krčenje šuma. Dakle, Podaci o sustavu e, znači prijevoza e, grla bi trebali biti e, javni. Taj sustav je jako dugo vremena bio zatvoren sustav i zbog toga znanstvenici ne mogu odrađivati svoj posao. Evo, uskoro se približavamo kraju prezentaciju. Dakle, rekli smo da će nam biti potrebne odredbe kao i mjere zaštite. Trebaju nam također i nove politike u e, Green New Dealu koji je obznanila predsjednica komisije. Govori se o novoj strategiji od polja do stola koja, za koju se nadamo da će moći promicati uravnoteženju prehranu te e, ekološkiju e, poljoprivredu i društveno odgovornu poljoprivredu. Ako idemo na rješenje više proteina i povrća, onda će nam možda trebati i manje površine. Mogli bismo e, se zapravo u potpunosti taj nedostatak zemlje zamijeniti uvozom soje na razini e, trenutnih e, stopa proizvodnje zato što bi na taj način e, Europska unija trebala povećati obradivu površinu za 10%. Druga točka, mi se zalažemo za jači za jači dijalog između Europske unije i Kine po pitanju e, robe koje se mogu uzgajati na području e, zapravo koje neće biti ugroženo zbog krčenja šuma. I sada ću zaključiti Tako da vam damo ovdje e, sliku znači brazilskih predstavnika autoktonih stanovnika koji su bili ovdje u Briselu. Dakle, oni će ponovno doći ovamo, e, ali će doći ne kako bi opet prijavljivali sve te slučajeve kršenja šuma i e, kako bi govorili o zapravo problemima, nego da pokušamo zajednički naći rješenje. Zahvaljujem. Ovo je bilo zaista jedno dubinsko rješenje, a sada bih dao riječ e, gospodinu e, Pekeu Pesoninu koji je glavni tajnik, tajnik Opako Žeke. Izvolite, imate riječ. E, poštovani... E, dame i gospodo iz prehrambenog lanca iz lanca opskrbe. E, hvala vam na ovom e, velikodušnom pozivu da vam se pridružim danas popodne. Ja ću vam, ja sada ovdje predstavljamo znači evropske poljoprivrednike, 22 milijuna evropskih poljoprivrednika i njihovih obitelji koji su udruženi u 22 tisuće zadruga. Kao što znate, Naša misija je danas ovdje da e, zapravo pokažemo da je znači, poljoprivredni sektor taj koji će platiti za sve političke odluke u budućnosti. Mi e, podržavamo zajedničku poljoprivrednu politiku, sve zajedničke europske politike kao što je trgovinska politika i poljoprivredna politika. Nemamo reći, ne moramo ni reći da je da smo ovdje mi posvećeni europskom modelu proizvodnje koji je e, iznimno važan kamen temeljac naše poljoprivrede. Mi vjerujemo vjerujemo i u e, pravednu trgovinu I također, e, također moramo veliku pozornost usredotočiti na održivost s obzirom da je riječ ovdje o e, sektoru znači ne samo i e, šitarica i vina nego također i ostalih sektora. Riječ je o 98% porasta izvan granica Europske unije, a samo jedan velik dio toga dolazi samo iz Azije. Mi smo vrlo čvrsto podržavali sve prethodne sporazume i također i sporazum sa e, Meksikom i smatramo da je to iznimno važno u strateškom smislu kada je riječ o očuvanju e, nekakvih osjetljivih sektora koji su zastupljeni u tim e, sporazumima. I također bismo htjeli naglasiti i važnost svih lekcija koje smo naučili po pitanju namnošenja jednostranih embarga. Kada govorimo o europskom poljoprivrednom e, sektoru, oni su poznati po njihovoj održivosti, ali naravno da naš e, izvoz nije e, jedini cilj sam po sebi. Mi vjerujemo da moramo stvoriti dodanu vrijednost i to je nešto što bi se moralo događati i od strane znači naših poljoprivrednika kako bismo osigurali prinos za, svata, za sve te subjekte u poljoprivrednim gospodarstvima. Također moramo računati i na naše e, e, zadruge, ali kada govorimo o sporazumu s Mercosurom, on se i tekako razlikuje kada je riječ o poljoprivrednom aspektu. Dakle, e, gospodarstva, kada je riječ o poljoprivrednicima u EU uniji u Mercosuru, su već dovoljno razvijeni i s jedne i s druge strane i može doći do poremećaja u cijenama među poljoprivrednim proizvodima. Ako ćemo moći povećati ulaganja za europske poljoprivrednike, to je nešto što je već bilo E, priznato u okviru Europske komisije ali je cilj da zapravo e, bez obzira na uvoz jeftinije robe osiguramo e, učinkovitost i održivost našeg jedinstvenog tržišta. Dakle, mi želimo zajamčiti e, nastavak postojanja ovog tržišta koje raspolaže robom visoke kvalitete, budući da je problem u tome što e, zemlje s kojima potpisujemo ugovor u ovom slučaju pripadnice Mercosura, ne mogu imati iste standarde e, proizvodnje. I upravo zbog toga mi ne možemo podržati ovaj sporazum o slobodnoj trgovini. Riječ je o tome da se dovodi u pitanje mnoga osjetljiva područja i osjetljivi sektori kao što je uzgoj znači peradi, nekih med meda, e, agruma, govedine, etanola, šećerne trske i tako dalje, šećerne repe i tako dalje. Osim toga, e, uvoz na europsko tržište se e, provodi kroz uvoz jeftinih sirovina. Pred nama su jako veliki izazovi, a neki od tih izazova će također biti još veći zbog narednih koncesija koje nas tek očekuju kada je riječ o uvozu šećera i govedine. Osim toga, postoji velika neravnoteža na području poljoprivrednih proizvoda kao što su e, vino i maslinovo ulje. E, s obzirom da moramo razmišljati i o ZOZP-u, e, odnosno svim onim ustupcima i koncesijama koje je već Europska unija dala i koje već postoje između zemalja Europske unije i E, i Merkosura. Dakle, riječ je ovdje o e, nepoštenim trgovačkim praksama. E, dakle, koje će to učinke imati po pitanju narušavanja tržišne ravnoteže? Ovdje govorimo o uvođenju fonda od milijardu eura za borbu protiv narušavanja ravnoteže na tržištu. Mi ne znamo kako će to funkcionirati i ne ulazimo u taj dio, ali smatramo da je potrebno osigurati ravnotežu između e, tih narušavanja ravnoteže na tržištu i korištenja e, samih sredstava iz fondova. No, po našem mišljenju, taj fond neće biti e, dovoljan za pokrije potrebe cijelog tržišta Europske unije. Europski poljoprivrednici su ti koji moraju napraviti što je više moguće kako bi imali na raspolaganju sve te potpore. Mi smo vam zahvalni na vašoj potpori kako bismo držali ravnotežu unutar ZPP-a, ali ne smijemo Znači, e, ne bismo li trebali tražiti ista pravila za sve poljoprivredne proizvođače? Dakle, e, Mercosur je taj e, čije države ne nemaju iste standarde kada je riječ o proizvodnji. Dakle, Brazil je taj koji je jedan od najjačih u poljoprivrednim proizvodima i oni žele zadržati svoju izvoznu poziciju. 2016. E, godine proračun Brazila je bio 47 milijardi povećanje od e, prilike 50%, a to je 47 milijarde eura. 204 e, eura po glavi stanovnika koji su potrošeni zapravo za poljoprivredni sektor, a u Europi govorimo o 107 eura, znači to je e, za pola manje. Osim toga, od 2010. godine Real je bio taj koji je devaluirao za 52% u odnosu na euro. I kad je došlo do devalvacije Reala, to je nešto što je i tekako pogodovalo njihovom izvozu. Dakle, kada govorimo specifično o sektoru proizvodnje šećera, gdje su europske e, koncesije te koje će nametnuti dodatni pritisak europskim proizvođačima. Došlo je do e, povećanja udjela znači na tržištu šećera Evropske unije s obzirom da je Brazil taj koji određuje cijene, a posljedično tome proizvođači šećerne repe su zabilježili pad e, svog e, prinosa, a riječ je o 180 e, tona, znači e, VTO, CLX dodatka, znači njihovih kvota, koji će biti eliminirani. To je nešto što će se dogoditi u narednim fazama. Dakle, kada govorimo o prilagodbi znači proizvodnje e, znači industrije u industriji šećera, e, to je mjera koja bi mogla itekako utjecati na postojeću ravnotežu samog tržišta Dakle, i za interne, znači ove europske cijene, moglo bi doći do znatnog e, smanjenja koje bi moglo biti jednako, znači smanjenju ovih e, trenutnih e, carina za 16 milijuna tona. I zato, evo sada se moli govornika da uspori. <laughs> Riječ je o tome da bi moglo doći do 1,6 milijardi eura gubitka za cijeli europski sektor. Europska unija je osim toga dala e, još dodatnu koncesiju za 200 milijuna tona etanola, e, što odgovara jednoj e, trećini carina utvrđenih po načelu najpovlaštenije e, države, MFN carina. E, dakle, Istina je da su mnoge političke odluke utjecale na utvrđivanje ovako niskih carina za etanol. E, riječ je o jako niskoj razini, znači mješavine. Došlo do vrlo nisko postotka mješavine betanola i benzina i riječ je o 350 e, e, tisuća e, tona znači, koje su proizvedene u tom sektoru. To je ono što je zabilježilo negativan učinak na našem tržištu i dovedene su neke mjere antidambi kako bismo sačuvali naše cijene ali komisija kada smo to predstavili kao problem je dodijelila dodatnu kvotu od 60 tisuća tona za address the very few concessions for EU agriculture. The EU has obtained an access for... Europska unija je dobila pristup za mliječne proizvode u eh, relativnom smislu, ako znamo da imamo 350 eh, oznaka zemljopisnog porijekla i eh, carinskih kvota za vino i masno ulje. To je naravno nešto što mi pozdravljamo, ali trebamo imati na umu da se su udalje od onih od onog običajnog plana integracije tržišta. Danas Brazil i Argentina nemaju otvoreno tržište za poljoprivredne proizvode. Isto tako ne e, primjenjuju e, pristup sa prethodnim popisivanjem proizvoda i ne, primjenjuju jednake proizvodne standarde. A mi smo na drugom ekstremu. Mi imamo 28 različitih država za izvoz, a imamo jedno jedinstveno tržište za uvoz. Dakle, kao jedno tijelo se ponašamo po pitanju uvoza, a imamo 28 država za izvoz, što znači da je to svakako trgovinska prepreka s našeg stališta. Isto tako trebamo imati e, na umu informacije koje smo zaprimili putem medija što se tiče toga koliko je Brazilu teško da se pridržavaju zahtjevima Europske unije jer su neke, neke, neke određena količina e, tržišne robe e, tamo odbijala biti odbijena. Ne možemo isto tako niti provjeriti koje je porijeklo proizvoda. Za naše konkurente u Latinskoj Americi je legalno ono za što bi mi ovdje završili u zatvoru. Neki lijekovi primjerice koji su ilegalni u Europskoj koriste se u nekim državama Mercosura. Što znači da mi smatramo da sve to treba imati na umu kada se raspravlja o daljnim ekonomskim vezama i daljnjoj ekonomskoj integraciji. Isto tako smo naše organizacije jako opredjeljeni e, za pariški sporazum i zapravo imamo jedno službeno stalište o tome u gdje smo za 5 e, stupnja Celzijevih maksimalno povećanja temperature zemlje, a u kolovozu smo vidjeli što se događa u, po pitanju šuma u tom dijelu svijeta. Mi ne spanjujemo naše šume, mi njima upravljamo. Isto tako smatram da ne možemo pomaknuti produktivnost i e, prenijeti posljedice po pitanju klimatskih promjena na treće države. To nije budućnost. Mi smo u nekim sektorima u Europi jako dobri po tom pitanju, pa i u poljoprivrednom sektoru. Vrlo drago ćemo činiti više nego do sad, ali to se neće dogoditi ako imamo sve otvorenije tržište i ako imamo ta dvostruka mjerila kojima su naši poljoprivrednici izloženi u e, poslovanju. Uzviš obzir sve ovo što sam malo prije spomenuo, je sporazum Mercosur nešto što će potrošače Europske unije više e, učiniti ovisnima o političkim odlugama u državama Mercosura kada se radi o klimatskim politikama i drugime. Kopa Kožeka ne može podržati taj politički sporazum, a mi niti ne e, podržavamo e, prijevremeno stupanje na snagu sporazuma. Želimo li doista uvoziti ovakvu vrstu poljoprivrede kako ne želimo imati u samoj Europskoj uniji? Hvala vam na pažnji going along with the program, I will now... Ok, a sada ćemo dati, e, otvorit ćemo e, znači vrijeme za pitanja. Molimo vas da uh, e, vaše izlaganja ne budu predugačka kako bismo mogli čuti i odgovore. Očito to je onaj najvažniji dio danas. Dajem riječ zastupniku Hojslingu, izvolite. Ja, vielen Dank für die interessanten, äh, Hvala vam na ovom zanimljivom saslušanju. Mi se slažemo s mnogim pitanjima sa ovim udruženjem poljoprivrednika. To nije uvijek bilo tako. Imam nekoliko pitanja. Kao prvo, posljedice na tržište. Komisija tvrdi da jedan posto govedine nema uopće nikakvog utječnika na tržište i da to neće nitko niti primijetiti. Kao drugo, uvijek samo govorimo o Brazilu. A kakva je zapravo situacija u Argentini, Urugvaju u Paragvaju? Je li to samo slučaj Bolsonaro u Brazilu ili tamo postoje slični slučajevi. Bismo li mogli iz toga napraviti jedan sporazum i onda imati nekakva tijela za praćenje toga da dobijemo i otvoreno podatke? Je li to moguće uopće uskladiti sa vladom pod vodstvom Bolsonaroa? Možemo li dakle iz tog sporazuma doista napraviti nešto što će onda dovesti do poštivanja održivih standarda ili je to unaprijed jedna zabluda taj plan kojeg sada slijedimo i hoće li taj sporazum uopće zadržati bilo kakve održive standarde koje, su moguće, koje je moguće provesti. To komisija tvrdi, a ja tvrdim da ovdje nema nikakvih standarda po pitanju održivosti. Nešto ne mogu sada e, se ne reći kada imamo tu s nama predstavnikom Kopa Kožeke. E, imali smo tu prije godinu dana jednog govornika koji je rekao da E, nam treba puno više međunarodne trgovine kako bismo potakli više djelovanje i aktivnosti poljoprivrednika. E, a vidimo sada da Bavarsko udruženje kaže drugo. Dakle, vi ste se složili sa CETOM, složili ste se i sa Japanom i sada ne mogu pratiti tu vašu odluku. Svaki put kada to postane nepravedno za, za europske poljoprivrednike, onda kažete ne, a kada postane nepravedno za druge, onda kažete da. Molim vas da poštujete vrijeme koje ste dobili. Sada dajem riječ gospodinu Đaršusu. Dragi kolege, imam jako puno ovdje nedomica, ali jako puno sigurnosti vezano uz ovaj sporazum. E, definitivno nije bilo dovoljno transparentnosti za vrijeme pregovora, a ni kasnije kada je riječ o e, tim navedenim e, znači poljoprivrednim proizvodima koje je objavila argentinska vlada. Što se tiče nekakvih e, ovdje e, znači podataka koje smo dobili po pitanju e, znači šećera, mliječnih proizvoda, proizvodnje sira i goveda, znači ovdje nije više riječ o sezonskom izvozu, dakle voće, povrće E, agrumi koji bi se uvozili u Europu samo u razdobljima kada postoji veća potražnost. Ne, nego će zapravo doći do e, stalnog uvoza e, u odnosu na prethodni sezonski uvoz i to četiri godine do sedam godina nakon e, primjene sporazuma. Dakle, Argentina već radi na tome sporazumu i e, to je nešto što bi moglo i tekako naštetiti kako Italiji, tako i Španjolskoj. Dakle, pitanje za predstavnika Kopeko Žeke. Odakle dolazi ta milijarda eura? E, hoće li to biti raspoređeni unutar ZPP-a? Hoće li naši poljoprivrednici koji će biti pogođeni negativnim učincima tog sporazuma, hoće li oni teško doći do sredstava iz tog fonda, tih milijardu eura? To je jako važno pitanje. Hvala sada gospodin Kristijansen. Hvala. I hvala što ste mi dali riječ. Mogu govoriti na danskom. Da, hvala. Dakle, hvala što ste nam eh, dali priliku da ponovno govorimo o ovom sporazumu. Ja se zalažem za eh, sporazume o slobodnoj trgovini, međutim Mercosur me brine. Kako možemo zajamčiti da države Mercosura poštuju ista pravila kao i ni, ista, iste norme za korištenje antibiotika u odnosu na bioraznolikost, da imamo i čitav niz drugih čimbenika. Ja sam posjetio zemlje Merkosura i kada e, vidite na terenu što se događa, događa tamo, e, mogu vam reći da ima mjesta za zabrinost što se tiče ovih uvoza. Međutim, e, izgleda da nemamo prijevod na njemački. Možemo nastaviti. Ono što bih htio to je da imamo jedan sustav kontrola kako bismo bili sigurni da roba koja stiže u Europu odgovara istim normama koje vrijede i za europske poljoprivrednike. Hvala gospodin Dofman. Hvala vam lijepa. Ja mislim da je predstavnik Kopa Kožeke naglasio da se kod nas e, prije svega radi o tome da želimo pravilnu trgovinu, to je točno, a pravedna trgovina ne znači uvijek da treba sve carinske stope smanjiti na nulu. Primjerice slučaj Riže ja jasno pokazao da ukidanje carinskih stopa, spuštanje na nultu razinu, da kad kad ne dovodi do pravedne trgovine, već baš do izrazito nepravedne situacije za naše poljoprivrednike u Europskoj uniji. I onda se moramo osvrnuti na ono što rekao Martin Hoisling prije, dakle gledamo li na naše poljoprivrednike ili na druge. Dakle, ja svoju zadaću ovdje smatram uvijek takvom da trebam gledati na naše poljoprivrednike, dakle da trebam pripaziti na europsku poljoprivredu naravno u jednom međunarodnom kontekstu. Moje pitanje ide gospođi Tim Guri koja je s pravom govorila o standardima. Mnogo se govorilo o standardima, o razlikama u proizvođačkim troškovima, ali to nije nešto što ovisi samo o standardima. E, ja bih rekao da najviše standardi utječu na proizvodnju i na trošak. E, tu imamo pristup e, zemljištu, što se tiče tako mehanizacije, korištenje energije, to sve čini razliku. Dakle, imate li brojke koje doista pokazuju kako izgleda ta razlika u cijeni proizvoda zbog razlike u troškom, u standardima ili e, imamo li tu neke druge troškove na koje ne možemo toliko dobro utjecati, ali koji jasno dovode do neravnoteže kada se u potpunosti ukinu carinske stope. Mr. De izvolite. E, hvala na svim e, ovim izlaganjima. Mislim da Evropska poljoprivreda je sada u jednoj vrlo fragilnoj situaciji i e, nije nam potrebno da budemo još zabrinuti zbog tog sporazuma. Tako da moramo osigurati svim europskim poljoprivrednicima E, sigurnost, odnosno zajamčiti da neće biti negativnog učinka u odnosu na različite sektore poljoprivrede. Tako da trebamo zaštititi e, naše tržište te imati e, malo strožu kontrolu koja će biti učinkovitija. Čuli smo to od nevladinih organizacija. Evo, što se tiče E, prijevoza životinja u Brazilu. Ako e, e, nismo sigurni da se taj prijevoz odvija u korektnim uvjetima, ne možemo potpisati sporazum. Dakle, još uvijek puno neriješenih pitanja i poljoprivrednici danas jednostavno ne mogu e, sigurno reći da to mogu prihvatiti. Međutim, istovremeno ne kažemo da se protivimo svi, svim e, svemu u ovom. Hvala, molim vas da stvarno poštujete vrijeme, imamo puno pitanja, morat ćemo čuti i odgovore. Molim vas ne duže od minutu, a sada dajem riječ gospođi Zangular. E, gospodine Pesonen, vi ste naveli jako puno slabih točaka u tom sporazumu s Mercosurom. Dakle, zaštitne klauzule ne funkcioniraju, e, također i imamo samo e, simbolična jamstva za naše poljoprivrednika. Možemo reći da su sve ti preduvjeti vrlo niski. Što kažete da bi europska politika trebala napraviti kako bi mogla zaštititi naše poljoprivrednike? Odlično Stvarno ste bili e, kratki, a sada gospođi šarlak Bjerik. E, hvala gospodine predsjedatelji, hvala. Imam pitanje za gospodina koji predstavlja Kopa e, Kožeku. Govorili ste o šećeru, govorili ste o mesu, međutim u Nizozemskoj mi proizvodimo mliječne proizvode i sir i tu sam čula neke pozitivne E, činjenice, pa bih htjela čuti neke konkretne odgovore. E, čuli smo odgovore od komisije, možete nam dati malo konkretnije odgovore u odnosu na ovaj sektor koji me zanima. Hvala. E, gospodin Sen. hvala. Hvala što ste mi dali riječi i hvala panelistima na ovim informacijama. Ja se, sam isto tako zabrinut u odnosu na Mercosur. Imam vrlo konkretna pitanja što se tiče poglavlja šest sporazuma. Tu se govori o dijalogu u odnosu na dobrobit životinja. Međutim, ovdje govorimo o dijalogu koji se odvija a posteriori, naknadno. Slažete li se sa mnom da e, moramo zajamčiti dobrobit životinja, jer prvo ćemo nešto napraviti, a onda e, učiniti, onda pred gotovim činom govoriti o pravilima koja jesu ili nisu poštovana. Drugo pitanje, e, stručnjaci su govorili o kumulativnom učinku što se tiče evo e, piletine i peradi, Merkosur, Ukrajina. Imate li brojke u odnosu na ovaj kumulativni efekt ovih različitih e, trgovačkih sporazuma. Hvala gospođa Schmidt-Bauer. Hvala vam lijepa. Ja već dulje vrijeme tražim jednu studiju o učincima na pojedine zemlje kako bi svi mogli vidjeti do kojih će negativnih učinaka doći za njihove države. Mi primjerice u Austriji imamo najviše standarde što se tiče dobrobiti životinja, držanja životinja, proizvodnih standarda, označavanja proizvoda. Imamo vlastiti okolišni e, program e, za poljoprivredu u kojemu se potiču poljoprivrednike da rade na e, povoljan način za okoliš, da se pridržavaju i direktive o zaštiti voda i mnogome drugome. I nemoguće je da europski poljoprivrednici uvijek na sebe moraju primiti sve više i više zahtjeve. Mislim, na neki način se čini kao da naši poljoprivrednici, naš profesionalni sektor, da oni moraju sami zaustaviti klimatske promjene. A sad još govorimo i o zaštiti okolisa, o zaštiti klime, o zelenom planu, a istodobno i u sporazumu Mislim, to je za mene sad već neshvatljivo. Hvala, eh, hvala predsjedniku iz Kopa Kožeke na tim jasnim riječima. Mislim da se svaka država sada može napraviti sama sliku o tome što to za nju znači. Hvala. Hvala, gospođa Aguilera ima riječ. presidente. Zahvaljujem predsjedatelju. zahvaliti, želim zahvaliti eh, izlagačima. Sva su izlaganja bila zanimljiva. Ova je rasprava koju često vodimo na ovom e, odboru i ovdje se nalazimo između i nalazimo se između trgovinske politike Europske unije te našeg modela proizvodnje koji ima jako visoku e, zapravo jako visoke standarde koji e, su povezani sa i također velikom količinom e, troškova i koji nisu u skladu sa mnogim zemljama koje su u jednom slučaju ili u razvoju, a u drugom slučaju su već razvijene, a kao što je to ovdje slučaj Brazil i Argentina koje imaju proizvodni sustav sustav koji nema nikakve sličnosti sa, našime. E, vidite mislite li e, da bismo trebali napraviti korak e, naprijed i još pozitivniji napredak po pitanju usklađivanja carinskih kontrola, po pitanju <coughs> tog reciprociteta ili pak usklađivanja normi i standarda? Zahvaljujem. Gospođo Sander. Hvala gospodine predsjedatelje i hvala na svim ovim informacijama koje smo dobili. Vidimo da smo se stvarno mobilizirali unutar Europske unije i e, to je naglasila reforma zajedničke poljoprivredne politike, ali isto tako i buduće e, strategije Europske komisije, a svi e, oni imaju za cilj jednu poljoprivredu koja će poštivati pravila, sve više ih poštivati. Dakle, pitanje koje se danas postavlja to je kako ćemo e, ispoštovati, kako ćemo e, te norme koje naši poljoprivrednici moraju poštivati, a radi se o sektoru koji je u krizi i kojemu nije lako poštivati te norme. Dakle, kako ćemo učiniti da te norme poštuju i zemlje Merkosura. Sanitarne norme. Imamo skandal e, do kojeg je došlo, dakle kako možemo biti sigurni da će se te norme e, na sanitarnom planu e, poštivati, ali isto tako i na planu klime. Hvala gospođo Mortler. Hvala vam gospođo Tim Guri, vi ste sa tim pojmom dvostrukih mjerila doista stavili raspravu na pravo mjesto. Mi znamo da je situacija po tom pitanju ne samo Bavarsko, već na području cijele Europske unije loša, a s druge strane imamo zeleni plan koji dalje jedna vrsta cene kutije, ne znamo što još slijedi za naše poljoprivrednike i poljoprivrednice. Što po vašem mišljenju se treba dogoditi kako bi se taj sporazum doista mogao prihvatiti, to kako bi mogao biti prihvatljiv za naše poljoprivrednike? Ristov. Hvala gospodin Ristov. E, hvala gospodine predsjedatelju. Što se tiče e, Mercosura, e, ja imam pitanje u odnosu na govedinu. Evropski građani ne smatraju da je logično da olakšamo uvoz iz trećih zemalja zemalja koje su udaljene od Europe na tisuće kilometara, dok istovremeno imamo opskrbni lanac koji je puno kraći i imamo lokalnu proizvodnju upravo na razini Europske unije. Još jedan sektor, med, Brazil i Argentina su veliki proizvođači meda i e, njihov med je puno jeftiniji. Ovdje je riječ o 45 tisuća tona meda iz zemalja Merkosura. To će doista e, prouzročiti veliki pritisak na evropske proizvođače. Velika količina e, meda je proizvedena u Europi 2018. godine i ako se ova tendencija nastavi, to će značiti da uvozimo jednu četvrtinu meda koju proizvodimo i sve ovo dovodi e, u e, tešku situaciju naše poljoprivrednike Zahvaljujem. Kada govorimo o ovim izlaganjima, sva izlaganja su bila jako zanimljiva. Dakle, razgovarali smo i sa mnogim, znači o mnogim problemima, kao što je recimo i sljedivost u proizvodnji mesa. Ali kada govorimo o zemljama Merkosura, može li se e, naša suradnja temeljiti na postojećim zakonodavnim okvirima i u tom smislu biti uravnotežena? Je li moguće da Evropska unija e, zahtjeva veće kontrole e, znači u zemlji porijekla. Dakle, možda bi to moglo biti rješenje, možda bi na taj način, e, znači Europska unija sa svojim standardima mogla e, zauzeti bolju poziciju i veću važnost. E, postoji očito jedan sektor koji je vezan uz poljoprivredu i koji se čini jako učinkovitim, a riječ je o ovdje zaštićenim oznakama zemljopisnog porijekla vezanog uz piće i možda bi se mogli iznaći zajedničko rješenje. Gospodine Beno Hvala gospodine predsjedatelju. Puno toga su, smo već čuli, ali i dalje se pitam e, zašto bismo uvozili e, meso, a pri tome uništavali šume, ne znamo kakvo je njihovo porijeklo i to meso će onda biti u konkurenciji s evropskim mesom. Osim toga se pitamo zašto sada e, tražimo zašto bismo mi onda naše meso proizvodili i slali e, u Kinu e, i od toga imaju dobitak samo oni koji prevoze e, te proizvode. E, što, dakle, što se tiče vegetalnog svijeta, ovdje imamo ogromnu količinu soje koja se e, pro uvozi i ponovno time uništavamo šume, a istovremeno izvozimo i mi ogromnu količinu soje, a da pritom ne spominjemo pesticide, da ne spominjemo e, e, GMO. E, sve te, svi, sve te razmjene, sva, sav ta prijevoz ima vrlo negativan učinak na stakleničke plinove. Hvala što ste mi dali riječ. Evo, ja sam bio u automobilu i e, pratio sam zapravo e, raspravu iz automobila. E, I ništa do sada me nije uvjerilo da će ovaj sporazum e, imati pozitivan učinak za naše poljoprivrednike. Govorimo o hormonima rasta, pesticidima, antibioticima. E, to su sve proizvodi koji se koriste na drugim kontinentima i koji će stići kod nas u Europu u na našu e, trpezu. Mi smo svi potrošači i svi ćemo e, jesti meso e, čija sljedivost nije sigurna, ne znamo e, kakve su štetne tvari u tom mesu i upravo smo na odboru za poljoprivredu govorili o uvozu i izvozu iz Brazila. Jer je upravo iz Brazila došlo ono pokvareno meso čije roke isteka E, uporabe istekao. Tako da jednostavno nisam uvjeren da je ovo dobar e, sporazum. A sada ću dati riječ našim panelistima. Svakome dajem pet minuta. Molim vas e, da se usredotočite, da govorite o svim ovim pitanjima, da odgovorite na sva pitanja koja, smo, koja su vam postavili naši zastupnici. Izvolite izvolite. Hvala. Ja ću se detaljnije osvrnuti na jedno pitanje koje je postavio jedan zastupnik Europskog parlamenta, gospodin Hojsling. Dakle, je li ono što sam ja opisala u svojem izlaganju nešto što se posebice odnosi samo na Brazil što se tiče deforestacije i invazije u autohtona područja? Ne. Nažalost ne, Fern je sufinancirao jednu studiju koju je probao Mighty Earth eh, vezanu uz Argentinu i Paraguay prošle godine što se tiče deforestacije koja je povezana sa uzgojem soje i pronašli smo jednako katastrofalnu situaciju, da tako kažem, tamo. Što se tiče podataka o uvozu govedine, imamo i podatke iz 2017. godine iz Paragvaja ka Europskoj uniji. I tu je slika slična. Postoji visok rizik e, od deforestacije zbog uzgoja govedine, zato što Italija uvozi jako puno govedine i kože. Što se tiče toga, je li moguće provesti ono što stoji u poglavlju održivosti i je li moguće sankcionirati drugačije ponašanje? Ne, nažalost ne i nadam se da će gospodin John Clark još moći kasnije nešto reći o tome iz Europske komisije. A i to poglavlje će stupiti na snagu tek godinu dana nakon što je sporazum ratificiran. Što možemo napraviti s toga i možemo li se oslanjati na podatke iz Brazila? Sa današnjim brojkama koje su objavljene o deforestaciji, mislim da možemo se oslanjati na brazilske vlasti da će izdati kolektivne podatke, iako vidimo da je neko osoblje um, otpušteno prije nekoliko mjeseci iz te agencije. Europsko zakonodavstvo bi trebalo uspostaviti regularni okvir s kojim će se onda kontrolirati uvozi govedine i drugih eh, poljoprivrednih proizvoda da to bude doista obvezujuće tvrtke koje će imati korist od te trgovine će onda morati preuzeti taj teret na sebe, morat će uspostaviti sustav sa e, revnim postupanjem, sa izvještajima o tome, sa identifikacijom rizika i one bi trebale odgovarati pred, e, prav, pravde. I oni bi trebali isto tako izdavati brojke o deforestaciji koje će onda Europski observatori imati na umu također neovisno o tome hoćemo imati sporazum su ili ne, treba vidjeti hoće li proizvodi koji dolaze na europsko tržište, proizvodi koji su e, vezani uz kršenje ljudskih prava ili uz problem deforestacije. So now the floor is to Mrs. Sada ću riječ predati gospođi Izabela Tinguri. Hvala vam lijepa stajalište udruženja poljoprivrednika i nešto što je spomenuto. Mi imamo vrlo dosadno stajalište, što znači da svaki put kada se radi o tome da se stvore pravedni okviri za trgovinu, smo mi onda za. Kod CETE i kod Japana imamo drugačiju situaciju što se tiče usporedivosti standarda nego kod ovog sporazuma s prekosurom i nas jako zabrinjava kada ti standarde nisu usporedivi. Spomenuto je isto tako i nešto vezano uz to trebali se odrediti e, carinske kontingente i onda kasnije raspravljati o dobrobiti životinja u sporazumu Mekosuru i mislim da upravo taj redoslijed nije dobar. E, što prvo? Dakle, prvo smanjenje carinskih stopa, onda standardi mogu li e, snižavanje carinskih stopa dovesti do toga da će se povećati standardi. Mislim da trebamo postupiti suprotno. Dakle, prvo poštivati standarde i stvoriti okvirne uvjete, a onda tek ovo drugi, inače to neće funkcionirati, a posljedice ne i negativni učinci na naše poljoprivrede će nas onda jako pogoditi. I poljoprivrednici će imati još dodatne obveze, a s druge strane će drugi raspravljati o dobrobiti životinja. Znači, jedno neće funkcionirati bez drugoga. Pitanje gospodina Dortmana što se tiče proizvodnih troškova i naravno i drugih čimbenika koji utječu na trošak. Da, to je točno. Ova studija se je e, prije svega bavila samo sa troškovima vezanima u standarde, ali mislim da je to dovoljno važna tema da pokažemo gdje se nalazi problem, a naravno da onda i druge čimbenike treba tu isto tako uzeti u obzir, oni tu nisu unutra uključeni, dakle e, fitosanitarni standardi, e, dobrobit životinje i tako dalje. Što bi se trebalo dogoditi kako bi taj sporazum se mogao prihvatiti. Pa mislim da je doista potrebno prilagoditi taj sporazum. Nije dovoljno utvrditi carinske kontingente kada imamo tako velike razlike u standardima, već treba još jednom baciti pogled na taj sporazum i vidjeti kako se mogu pronaći načini a da se pritom ima na umu da carinske stope nisu samo protekcionistički instrumenti, kako se to uh, inače kaže, već da je to isto tako i nešto što se tiče zaštite kvalitete kada su standardi prerazličiti. A da su standardi prerazličiti, to je nešto što ne možemo jednostavno tako njekati. I ja kratkoročno eh, i sredoročno ne vidim da će se nešto značajno promijeniti kod ovih tema koje sam eh, spomenula, primjerice antibiotika, gnojiva, dobrobiti životinje i tako dalje. A s druge strane vidim da se o tim temama jako intenzivno raspravlja kod nas i da će najvjerojatnije u budućnosti doći do daljnjih povišenja vlastitih naših standarda i onda će se te razlike još i povećati. I taj instrument carinskih stopa ne smijemo jednostavno tako odbaciti, osim ako neko nema neku temeljno bolju ideju kako da postupimo sa tim razlikama u standardima i vrlo ću rado saslušati takve ideje, ali nažalost za njih ne znam. I još jedna dobra stvar bilo bi to da vidimo kakvi bi bili učinci tog sporazuma na pojedine zemlje, da to isto tako tražimo od Europske komisije. I želim upozoriti na to da se sporazum s Mercosurom ne bi trebao privremeno staviti na snagu. Tu bi doista trebali još jednom baciti pogled na sadržaj i trebali bi prvo dopustiti da prođe proces ratifikacije. Hvala. Hvala vam gospođo Tim Guri. A sad, kao zadnji član ovog panela, dajem riječ gospodinu Peki Pesonenu. Hvala vam lijepa. Hvala vam na pitanjima i komentarima i pokušat ću odgovoriti više općenito na sve njih. Kao prvo želim zahvaliti koliko je važan taj čimbenik da su europski poljoprivrednici opredjeljeni tim eh, specifičnim politikama o kojima raspravite u ovom domu i o kojima donosite odluku i s drugim institucijama. To je nešto eh, od čega mi nećemo odstupiti. Vi činite razliku za u našoj budućnosti, zbog toga smo i mi ovdje. Zajednička poljoprivredna politika, posebice kada se radi o sigurnosti hrane, onda vidimo da je to nešto vrlo važno za potrošače. Mi smo u potpunosti opadjeni za to i nikad nećemo ugroziti posebice sigurnost hrane na jedinstvom tržištu, zato što znamo iz one krize po pitanju goveđeg ludila koliko je katastrofalno kada se izgubi povjerenje potrošača i koliko bi to bilo katastrofalno i za poljoprivrednike i za naš e, gospodarski prosperitet. I zbog toga ne dovodimo u pitanje sigurnost hrane na jedinstvenom tržištu Europske unije per se smatramo da su naše carinske vlasti, e, osoblje iz e, komisije, osoblje iz parlamenta, tako da radi na taj način da imamo sigurno hrane, ali to nije ono o čemu se tu radi. Radi se o tome da su poljoprivrednici sve češće izloženi dvostrukim mjerilima i kao što je opća uprava e, Trade rekla u lipnju, da se sa sporazumom e, Mekosu želi uvesti jeftina, e, kvalitetna i sigurna hrana. I to je upravo ono što mi želimo isto tako naglasiti. To znači da trebamo imati e, situaciju da, da ne želimo imati situaciju da imamo veće zahtjeve za poljoprivrednike, a nižu cijenu proizvoda na tržištu a to se tiče i logike potrošača, što je važno u ovom domu. Zbog toga nas to sve jako zabrinjava. A kada razgovaramo o kvaliteti, pa u proteklih 22 godine od kad sam ja u Briselu, je posebice Europska komisija naglasila da povećavamo konkurentnost europske poljoprivrede tako što ćemo nuditi e, visoko kvalitetne poljoprivredne proizvode. A zašto sad odjednom je važno kod sporazuma s Mekosurom da se jeftini poljoprivredni resursi dovedu na europsko tržište. Gdje je nestala ta visoko kvalitetna poljoprivreda u Europi? Pa mi pomalo sumnjamo u taj pristup, vjerujte mi. I iako smatramo da tu postoje neke prilike u smislu trgovine i neke od vaših komentara su, su s pravom takvi, e, maslinovo ulje, mliječni proizvodi, da, naravno da tu postoje neke prednosti za nas i naravno da želimo u potpunosti iskoristiti takve trgovinske prilike, ali stvarno se zgleda takva da za te prilike plaćamo onda sa ustupcima na drugoj strani. I onda je tu odnos 1 naspram 10, nažalost nerado to priznajem. U kanadskom slučaju smo imali mnogo bolju ravnotežu. Zapravo u kanadskom slučaju imamo suprotan odnos. Tu imamo dosta pozitivan razvoj u sporazumu CETA. I stoga kao odgovor mom dragom prijatelju želim reći da u proteklih 12 godina od kad sam ja u, u ovoj funkciji u Kopilku Žeki i kad imamo jednako predsjedništvo, imamo isto stajalište. Čak smo i nedavno istaknuli što se tiče TTIP-a, da smatramo da je to prilika kako za Europsku uniju, tako i za Sjedinjene države, ako možemo raspravljati o cjelokupnom poljoprivrednom sporazumu i da tu se pokriju svi, svi sektori poljoprivrede. Dakle, GMO-ovi, E, pitanja po pitanju sigurnosti, pitanja po pitanju porijekla, da se sve to uzme u obzir. A znate koliko bi to bilo lako učiniti. I stoga naglašavam da trebamo to imati na umu jer je ruski primjer pokazao da ne možemo biti bez, vanjske trgovine. Najvjerojatnije ćemo za pojedin sektor imati još i dalje analize, a vidjeli smo i da je vrlo važno pitanje, ovo pitanje voća i povrća i naranči. E, španjolska primjerice važna je tema tamo naranči, to je jedan važan e, aspekt isto i tog sporazuma. Na kraju bih naglasio da ako treba nešto izmijeniti ili ako će se nešto morati izmijeniti, onda je to to kako mi, kako ovaj dom gleda na ono što se naziva europskom dodatnom vrijednošću. Možemo li imati jednu odluku koja se ne temelji na znanstvenim dokazima? Možemo li stavljati ograničenje na naše vlastite poljoprivrednike koje ne možemo stavljati na uvozne proizvode? Možemo li poljoprivrednima i zadrugama reći da ne mogu koristiti određene tehnologije zato što smatramo da te tehnologije nisu primjerene, a istodobno ne možemo ograničiti uh, uvoz uh, istih uh, komada sirovine iz trećih država? To je nešto što će nam doći kao odluka pred nas i onda moramo vidjeti kako možemo uravnotežiti ta dva eksterna stava. Mislim da to dobro sažima ono što mi mislimo o tom pitanju. Hvala, hvala svim govornicima na odgovorima. Sada ću riječ dati našem e, predsjedniku da vodi e, drugi dio ovog panela, gospodin Lins. liebe Kolleginnen und Kollegen, dann kommen Hvala, dragi kolege, dragi kolegice. Ono ćemo sada prijeći na drugi panel eh, danas posle podne i sada se možemo malo detaljnije osvrnuti na određene sektore s područja poljoprivrede, posebice vor allem, vor allem den Posebice na sektor proizvodnje mesa, zatim e, maslinovo ulje, stolne masline, vino, e, voće, a i povrće. E, pomalo već kasnimo pa bih stoga predložio da odmah sada riječ dam gospodinu Lijemu McHale-u. On je ravnatelj E, dijela e, Irskog udruženja poljoprivrednika koji se bavi europskim poslovima, a naravno da mogu pozdraviti gospodina Šefera i gospodina Hereru e, ovdje na našem panelu, a gospodin mekel izvolite, vi sad kao prvi imate riječ. Hvala. Ja predstavljam Irsko udruženje poljoprivrednika sa 72 tisuće članova. I riječ je o znači, mljekarskom proizvodu i u mljekarskom sektoru. Dakle, mi živimo ovdje od e, znači, konkurentskih izvoza, kao što je rekao i zastupnik Hoisling. Mi smo ti koji podržavamo trgovinu, ali ne trgovinske sporazume koji dodatno oslabljuju one sektore koji su već u osjetljivom položaju. Mi smo ti koji se protivimo znači, provizornoj e, primjeni tog sporazuma sa Mercosurom, a e, protivljenje naših stočara i poljoprivrednika u Irskoj je vrlo jasan i poznat ovom odboru. E, odboru. 1,6% znači je pala proizvodnja mesa, a e, u Irskoj jedna trećina poljoprivredne proizvodnje proizlazi upravo iz tog sektora, znači proizvodnje mesa i mljekarskih proizvoda. Za uzgajivače e, krava, odnosno stoke, za riječ je o govedine, riječ je o tisuća eura godišnje. Ako još tome dodamo i Brexit koji trenutno je velika prijetnja tržištu, imamo tisuća tona e, mesa koje dolazi za sve to u Europu e, s otvaranjem ovog sporazuma. I sektor e, alkohola i viskija u Irskoj E, dobro živi i dobro posluje, ali kada govorimo o e, sektoru proizvodnje mesa, u njemu se e, još uvijek vidi kako dolazi u rotterdamske luke ti znači kontejneri prepuni mesa po niskim cijenama. Dakle, 99 tisuće tona znači mase trupa u šest godina. Ako napravimo raspodjel između svježeg mesa i zamrznutog riječ je o 55 nasprema 45%. Ne znamo kako se može možemo otvoriti još više prema Mercosuru, a da pritom ne e, osiguramo određena jamstva. Dakle, smrznuta govedina e, će imati jako nisku vrijednost i cijenu i sve je to ono što će pogodovati e, Mercosuru koje će pokušavati poslati zapravo tu govedinu zapravo u Europu, a to je ono što je, za što postoji velika potražnja u svim restoranima u Europi. Kada govorimo o samoj o samim prednostima znači e, govedine ne samo u Europi nego i u čitavoj Europi. E, sve ove e, nade neće biti zadovoljene. Praktički za poljoprivrednike je jako E, teško podnijeti ovakve znači gubitke, a da pritome oni sami e, ne izgube značajan dio prihoda. Riječ je o jednoj If you look at price right now, Dakle, ne govorimo samo o hamburgerima. Ako gledamo čak i cijene u e, proizvodnji sektora, znači sektoru proizvodnje e, govedine koje dolazi iz Južne Amerike, ako gledamo e, te cijene, riječ je o 1,15 11,5 eura po kilogramu, a to je tri puta veća cijena od najboljih cijena u Europskoj uniji. Dakle, cijene su njihove puno, puno niže i Naravno da ovdje govorimo i o 20% e, kvota za 60 tisuća tona znači mase trupa, e, a to je nešto što će pogodovati izvozu e, država Mercosura. U rukama držim izvješće o Brazilu i u ovom izvješću možemo vidjeti da u 2006. godini da E, propisi nisu bili dovoljni i da oni nisu prihvatljivi znači na razini Europske unije. Sve oni propisi koji se e, provode u e, Brazilu. Dolazi do velikih problema u ekološkom smislu, uništavaju se zemljišta također, to su propisi koji omogućavaju da se poveća proizvodnja znači uzgoja stoke i u 13 godina se povećala proizvodnja. Dakle, prema izvješću 2017. godine E, pisana jamstva koja su dale brazilske vlasti e, nisu pouzdana jamstva. Dakle, e, posjetili smo Brazil u šestom mjesecu 2018. godine kako bismo se utvrdili da se primjenjuju određena pravila i norme, ali to izvješće nije donijelo ništa dobrog. Dakle, također je i E, glavna uprava Sante rekla da su potrebne dodatne mjere kako bismo se osigurali da se e, primjenjuju sve one mjere koje e, su zapravo bile predviđene. A mi smo ti koji bismo znači, trebali uzeti u obzir sve podatke koji su obuzeti u tom znači, izvješću. Riječ je o tome da je prošlo 13 godina, a mjere se još uvijek ne primjenjuju. Vidjeli smo da je Brazil taj koji nije na visini zahtjeva i to je ono što se očituje i u uzorcima mesa. Samo 1600 e, uzoraka goveđeg mesa bilo analizirano e, nasupro tri 3000 koji su bili planirani. Osim toga postoji i vrlo striktan popis tih izvoznika koje mogu izvoziti iz Brazila u Europsku uniju No, usprkos tome, vidimo da je Evropska unija ta koja svojim poljoprivrednicima ne nudi ono što je obećala. E, životinje koje se testiraju u Brazilu vidjeli smo da ne zadovoljavaju nikakve e, zapravo uvjete vezane uz ili dob ili e, spol životinja, što znači da ne postoji nikakva mogućnost sljedivosti kada je riječ o tim životinjama koje se izvoze u Europsku uniju. Kada govorimo o nekakvim e, prilikama u e, znači ovčarskom e, sektoru, znači odnosno u sektoru proizvodnje mliječnih proizvoda, to je nešto što neće nikako nadomjestiti sve one gubitke koje ćemo imati na u sektoru proizvodnje mesa. Dakle, riječ je o 30%, to je 30 tisuća tona mesa koji će negativno utjecati zbog e, e, pada te carinske stope sa 28% e, na 0% dugoročno gledano. Dakle, nema ni dodatnih jamstava da bi jednostavnije znači, evropljani mogli izvoziti u Brazil. Amount. The commission of Komisija je naglasila da se bavi pitanjem održivosti. E, Brazil se obavezao pariškim sporazumom. Međutim, ono što sada čujemo i što smo već čuli od brazilske vlade e, nije nešto što je uvjerljivo. Niti smo sigurni kada ćemo e, ponovno procijeniti e, njihove preuzete obveze. Možemo li mi vjerovati? Možemo li vjerovati onome što oni kažu? Jer ako mi imamo satelitsku tehnologiju, zašto ne bismo koristili kako bismo provjerili je li oni poštuju ove preuzete obveze i podudaranje? E, mi ovdje imamo neke preuzete obveze, milion hektara po, na godinu do 2030. Međutim, vidjeli smo što se dogodilo e, kada je prošle godine prašuma Amazonije e, bila spaljena i e, to nije nešto što nas razuvjerava. Do da na zaposlenja u proizvodnji e, u Europi e, su zapravo ona zaposlenja koje ćemo oduzeti poljoprivrednicima. I to e, kada, kada se to događa upravo u trenutku kada Europa traži postići karbonsku neutralnost do 2050. godine. I upravo je poljoprivreda sektor gdje možemo to postići. Tu imamo pašnjake, imamo močvare, sve sva ova mjesta u Europskoj uniji gdje su nam potrebni poljoprivrednici kako bismo stvarno postigli ovu tranziciju do 2050. godine. Ne možemo samo razmišljati e, kratkoročno tako što ćemo prodati e, našu poljoprivredu. E, u ovom Mercosuru sporazumu imamo jednu klauzulu i nadamo se da ova klauzula je predmetom pregovora. To je klauzula kako bi se osigurala poštivanje E, komisija je upravo e, iskoristila tu e, klauzulu u odnosu na uvoz riže iz iz Kambođe. Mijamara, mi da došlo prekasno. Što se tiče uvoza riže iz Kambođe za 2019. godinu, govorimo o nekih 11.000 tona E, a onda je to e, poraslo do 2013. E, godine do 13.000. tisuća. A u prosincu je upravo komisija zatražila tu odredbu, klauzulu da se njome zaštiti 2018. uvoz riže. Dakle, danas je kombiniran uvoz Tristo tone e, riže uvezeno iz e, Kambođe. Velika šteta je nanesena industriji. Pitamo se gdje se ovdje doista spominju poljoprivrednici, jer poljoprivrednici su rekli što o tome misle, rekli su da e, cijene nisu pravične i da je industrija ta koja je profitirala od toga u slučaju e, štete nanesene neravnoteži tržišta imamo e, jedan fond od jedne milijarde eura. E, on je sada potreban ovom sektoru proizvodnje govedine u Europskoj uniji i ja sam stvarno zadovoljan što Skop Kožeka ovaj politički sporazum ne podržava jer mislim da jednostavno nismo spremni za to. Hvala. Hvala lijepo. Hvala vam gospodine Mekeju. Onda sada odmah mogu predati riječ dalje Jean-Michelu Šeferu. On je predsjednik eh, Anvola, međunarodne um, udruge vezane uz proizvodnju peradi iz Francuske. Dakle, sada se tu radi prije svega o peradi. Imate sada 10 minuta za vaš govor. Merci de votre... Dobar dan svima i hvala što ste me pozvali ovdje pred ovaj odbor za poljoprivredu i za održivi razvoj. Ja sam poljoprivrednik u Francuskoj i upravo proizvodim e, e, Perad e, u Alzasu imamo 70 zaposlenika i globalnu E, e, prihod od 7 milijardi e, eura. Počet ćemo upravo sa naslovom, drugim riječima, danas se u Europi jedna četvrtina pilećeg fileta zapravo uvozi. E, ako gledamo koliko se e, koristi, e, koliko se troši ovog mesa u Europi, vidjet ćemo da se radi o porasti. Najveći proizvođači dolaze iz SAD-a, Kine, Europska unija i Brazil. Međutim, ako pogledamo stanovništvo ovih država, onda vidimo da imamo e, dva velika proizvođača, dva velika izvoznika, a to su Brazil i SAD. Dakle, kakve to e, predstavlja rizike za nas, ovaj sporazum Mercosur? Taj rizik je zapravo doista važan i velik. Evo, pogledajte ovdje volumen e, peradi koja se uvodi, uvozi u Europu. Dolazimo do otprilike 900.000 tisuća milijon tona uvezenog mesa, drugim riječima skoro polovica polovica toga dolazi iz Brazila, u zadnje vrijeme malo manja brojka zato što je došlo do velikih e, sanitarnih prijevara, tako da je došlo do manjeg uvoza. Međutim, e, od e, prvog semestra 2019. godine ponovno imamo eksploziju uvoza peradi iz Brazila. Brazil, tu govorimo o 400-500 tisuća tona uvezenog pilećeg mesa možete vidjeti da je to stvarno meso koje se najviše uvozi e, u Europskoj uniji, tri puta više nego govedine, četiri puta e, e, više od ukupnog uvoza mesa. Ja bih rekao da se radi o većoj količini, jer ovih 900 tisuća uvezenog mesa, pilećeg mesa, to je zapravo filet, ono što se najviše traži, što evropljani najviše traže. 25% ovih pilećih fileta u Europskoj uniji dolaze izvan EU. Europske unije i to je stvarno ogromna brojka. I dakle s ovim sporazumom Mercosur na sve to ćemo dodati još 180 tisuća e, tona e, pilećeg mesa i tu ćemo potpuno preći ovaj prag od milijun tona e, uvezenog pilećeg mesa. Dati ću vam primjer 180 milijuna tona dodatnog mesa, to je 500 milijuna komada piladi iz Europske unije koji će zapravo doći iz drugog dijela svijeta. Govorimo o ogromnoj e, količini. E, a sada norme. Dakle, e, ovdje imamo problem sa poljoprivrednom proizvodnjom, međutim, globalno govoreći, dakle, što se tiče proizvodnje, imamo veliku razliku u normi E, proizvodnje od 6%. U čemu je razlika? Emisija amonijaka. Kod nas su ovdje pravila vrlo striktna i to zahtjeva ogromna e, ulaganja kako bismo poboljšali kvalitetu zraka. Tamo u tim zemljama e, to nije važno. Salmonela. Svaki uzgajivač peradi u EU mora provesti analizu za svo svoje meso što se tiče brašna, e, čije je porijeklo meso, e, to je kod nas zabranjeno, kod njih e, nije zabranjeno što se tiče antibiotika i mi smo za 50% smanjili e, količinu antibiotika koju koristimo e, za e, peradarstvo, a oni to uopće ne čine. To je nas užasno jako puno koštalo zbog toga što je to bilo jako korisno za borbu protiv antimikrobske rezistencije. To nas je koštalo što se tiče biosigurnosti klaonica, E, svih e, mjesta proizvodnje, međutim kod njih e, takve obveze ne postoji, naravno da zbog toga proizvodnja košta manje. Evo, ako sad to usporedimo, Brazil, baš kao i Ukrajina, naravno proizvodi po puno niže cijeli nego mi, 24% manje, drugim riječima, jako je teško biti u konkurenciji s njima. Još jedan fenomen, a to je ovaj poljoprivredni privredni, e, prehrambena suverenost. E, Brazil je e, drugi proizvođač na svijetu i prvi izvoznik. Ima toliko ogromne firme da one mogu jednostavno smanjiti troškove u nedogled. Tako da u EU imamo toliko brazilske piletine da nam uspijevaju čak prodavati e, perad e, izvan ovih kvota zato što jednostavno su užasno jeftini i brazilci su ti koji danas e, zapravo određuju cijene peradi u Europskoj uniji i to je potpuno suprotno načelu prehrambene suverenosti. Imali smo naravno ovaj sanitarni skandal u E, Brazilu, korupcija e, brazilskih e, inspektora, brazilska policija je bila uključena u to, tako da su onda i naši, naša tijela za sigurnost hrane reagirala pa su blokirali taj uvoz, tako da možemo reći da je posao odrađen i ova perad iz eh, Brazila eh, je stopirana, međutim sada ponovno eh, dolaze do velikog masovnog uvoza, tako da stvarno trebamo pospješiti kontrolu na razini Europske unije kako bismo bili jednako strogi prema uvoznicima, prema uvoznom mesu kao što smo strogi prema našem europskom mesu. Dakle, smatramo da je Merkosur potpuno nerazumljiv. Dakle, već imamo 900 e, tisuća tona e, uvoza, četvrtina fileta pileti, e, a sad, pilećeg mesa, a sada govorimo o povećanju. Dakle, završavamo sa brojkom od 180 tona mesa, dakle trećina fileta, pilećih fileta će biti proizvedena izvan Europske unije, tako da više jednostavno nećemo moći uopće kontrolirati cijenu e, tog proizvoda. Ona više se neće određivati na razini Europske unije i nije nam samo Mercosur ovdje problematičan. Imamo i Brexit, naravno. Brexit e, bi nas mogao koštati otprilike milijun tona dodatnog pilećeg e, mesa na ili e, na, na našem tržištu jer ako dobit ćemo oko 200 300 tisuća tona kad izgubimo e, Veliku Britaniju, ali što je s ovim izvozni koji izvoze Uh, u uh, Veliku Britaniju kao što su recimo uh, Mađarska ili Poljska. Evo a sada primjer Ukrajine. Dali smo im 40 milijuna tona kvota uvoza, a zapravo smo došli do 120 tisuća tona. Zašto? Zato što je tu komisija pogriješila i jednostavno su pogriješili u odnosu na tarife tako da su e, Ukrajinci jednostavno e, rezali drukčije e, pilad kako bi e, bez carine izvezli meso, pileće meso u Europsku uniju i onda se, su se ti paketi označavali kao da dolaze iz Europske unije. Dakle, e, možemo reći e, da e, to zapravo predstavlja zajedno sa Mercosurom otprilike jednu trećinu E, tržišta e, pilećeg mesa. Više jednostavno ne možemo prihvatiti. Jer ako budemo e, prihvaćali još više pilećeg mesa iz Brazila, jednostavno ćemo potpuno izgubiti kontrolu nad tržištem. Imaćemo 1,2 milijuna tona pilećeg mesa koje protječe iz E, uvoza. Evo dati ću vam sada neke brojke e, koje se tiču Francuske jer ih nemam za na europskoj razini. Evo možete e, vidjeti u Francuskoj je došlo do povećanja uvoza u odnosu na proizvođače. Dakle, stalno vidimo da imamo rast uvoza. Evo, ovdje možete vidjeti kako za francusko tržište, ali situacija je slična u drugim zemljama Evropske unije. Dakle, što se tiče tržišta što se tiče tržišta u svakoj državi članici, evo vidite 64% eh, dolazi iz Francuske i to je stvarno eh, dobro. Dakle, globalno eh, govoreći da se zapravo uvoz odnose samo na prerađene proizvode. Međutim, E, sama e, potrošnja e, se mijenja u Europi i to se tiče Francuska ali i drugdje. Evo, ako gledate domaćinstva, sve manje i manje ljudi kuhaju, ali se više kupuje pileće mesa, drugim riječima transformirano pileće meso i E, pileće meso e, koje se e, konzumira u restoranima. Radi se o prerađenom mesu gdje nemamo nikakvu sljedivost, tako da nam treba sljedivost i za transformirano meso, dakle ono koje će se konzumirati drugdje, a ne u domaćinstvima. Još nešto Europa je predvodnica e, za e, poštivanje e, trgovačkog prava međunarodnog, ali istovremeno želimo biti predvodnicom i za poštivanje klimatskih normi, normi održivog razvoja. Međutim, istovremeno ne možemo poštivati sve ove norme, dobrobit životinja, e, održiva poljoprivreda, poljoprivrede i e, klime, ako ne odemo dalje u odnosu na e, pravila koja postoje u odnosu na svjetsku trgovinsku organizaciju, drugim riječima E, ne možemo samo tražiti da, pol, da proizvodi, gotovi proizvodi budu sukladni, e, moramo e, otići sve do proizvodnje i slijediti tu proizvodnju. Hvala, sada moramo ići dalje, prelazimo na Augustina Herrera, on je glavni direktor jedne španjolske poljoprivredno-prehrambene zadruge i sada će se raditi o stolnim maslinama, o maslinovom ulju, o voću i povrću. Izvolite, imate riječ.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 Dobar dan, e, gospodine predsjedniče, gospodo zastupnici e, Odbora za poljoprivredu i održivi razvoj. Želim vam zahvaliti što ste mi dali priliku da vam objasnimo naše stajalište po pitanju ovog potpisanog sporazuma između Europske unije i Mercosura. E, ja predstavljam znači poljoprivredno prehrambene zadruge u Španjolskoj. Riječ je o 3500 zadruga koje okupljaju više od jednog milijuna poljoprivrednika i stočara svih vrsta i dimenzija. Imaju promet više od 31 milijun eura godišnje, što je otprilike 60% poljoprivredne proizvodnje u Španjolskoj i 30% ukupnog prometa poljoprivredno-prehrambene industrije. Više od 32% našeg prometa dolazi od prodaje izvan Španjolske, najveći dio od, znači, je e, za Europsku uniju, više od 70%, a izvoz prema trećim zemljama raste malo po malo kako bismo u okviru te nove strategije nalaženja novih odredišta mogli podići vrijednost našim proizvodima. Dakle, naša misija nije samo iskoristiti e, znači, tržišta obje države, tako da povećamo vrijednost proizvoda naših partnera, nego nas također i zanima povećanje povećanje profitabilnosti poljoprivrednih gospodarstava i kako bi znači, međunarodna trgovina imala učinak e, u korist čitavog lanca vrijednosti. Dakle, zadruge u Španjolskoj e, vjerujemo u e, dobrobiti i u nužnost ostvarivanja vanjske trgovine, zato što smatramo da je to nužno za stvaranje dodatne vrijednosti i također za širenje ovog europskog tržišta. Također vjerujemo i u zajedničko tržište, u europski projekt i upravo zbog toga moramo srediti čitav niz tih izazova koji su sada pred nama. Kao prvo, nužno je da Europska unija bude smatrana jedinstvenim subjektom u svijetu. Dakle, mi ne možemo i dalje otvarati naše tržište e, uvozima naših trgovinskih sporazuma, a kada je riječ o izvazu, da svaka država članica mora pojedinačno pregovarati i preuzimati rizik. Komisija mora pregovarati ne samo o ulasku, nego također mora i upravljati e, samim sporazumima kako se na odredišnim tržištima ne bi postavljale nekakve necarinske prepreke i ograničenja koje na neki način blokiraju trgovinu. E, nama je jasno da postoji volja da se razriješi to pitanje, ali zapravo različiti trgovinski partneri su ti koji iskorištavaju našu e, e, slabost i pokušavaju nas podijeliti tako da nameću selektivne trgovinske prepreke. Na primjer, carine koje je uveo SAD na maslinovo ulje, na stolne masline i na e, vino i druge prehrambene proizvode, ne samo u Španjolskoj, nego i u drugim državama članicama. To je znači posebno štetan primjer koji daje vrlo ružnu sliku o političkoj snazi Europske unije i tog navodnog jedinstvenog tržišta pred našim poljoprivrednim poljoprivrednicima koji gledaju kako neke države članice e, pregovaraju e, na slobodan način za neke vlastite sektore i oni su potpuno nezaštićeni kada je dolazi od nekakvih tih vanjskih e, napada protiv sektora koje nema nikakve veze sa tim sukobom. Dakle, Europska unija bi trebala poticati zaštitu imidža Europske unije unutar granica i također usvojiti mjere za naknadu štete europskom sektoru. Drugo, nama treba osigurati znači reciprocitet budući da je on ugrožen, a on bi trebao biti dio svakog trgovinskog sporazuma. Znači, lako je fokusirati se na velike ukupne pozitivne iznose e, o vrijednosti uvoza, ali vrlo lako zaboravljamo i izgubimo iz vida svu tu neravnotežu koja se stvara na unutarnjem tržištu u Europi zbog uvoza proizvoda po nižim cijenama koji štite našem većem tržištu koje je znači jedinstveno tržište Europske unije. Pogotovo kada one tvrtke koje izvoze zarađuju, ali one koje se nalaze na europskom tržištu, one osjećaju veći pritisak, posebice poljoprivrednici i stočari koji većinom ne sudjeluju izravno u stvaranju te dodane vrijednosti kada je riječ o izvozu. Moramo biti svjesni da je vrlo teško kontrolirati da uvoz zadovoljava zahtjev zahtjeve europskog modela proizvodnje. Budući da je dobrobit životinja ili pak ekološka disciplina e, podnose neke izravne troškove i obveze za europsku proizvodnju, ali to su znači a zahtjevi od uvoza se ne mogu kontrolirati na granici. Dakle, trebali smo biti puno stroži kada je riječ o inspekcijama koje se provode u zemlji porijekla, tako da svaki uvezeni proizvod bude ne samo prirodno konkurentan po cijeni, nego to također bude i regulatorno konkurentan. A smatramo da ovo u E, sporazum o slobodnoj trgovini je nepravedno. Dakle, mi smo sada ovdje od naših kolega čuli o negativnim učincima na, u sektoru e, znači i stočarstva i, e, i poljoprivrede i to je istina. U Španjolskoj to je također tako, ali ja ću sada govoriti o mediteranskim proizvodima kao što je e, buteljirano vino, e, znači voće, povrće, maslinovo ulje i e, stolne masline. Imajući na umu sve ove proizvode o kojima smo ranije govorili, te o nužnosti znači kontrola i reciprociteta, E, mi možemo reći da e, ovdje zapravo sklapamo sporazum sa Mercosurom koji ima 270 milijuna stanovnika i to može biti ambiciozno, ali i prilika za naše proizvođače mediteranskih proizvoda i također moguće je da e, možemo stvoriti dodanu vrijednost ili pak dodatno zaštititi sve one proizvode koji imaju ZOZP oznaku. Dakle, taj potencijal može ostati samo na papiru ako dobro ne uredimo upravljanje u tim sporazumima, zato što može doći doći do netrgovinskih e, prepreka ili po proizvodima ili po zemljama. Također, e, nedostaje i povjerenje u upravljanje od strane naših trgovinskih partnera. E, moramo podsjetiti znači, da Mercosur nije tako integrirano tržište kao što je tržište Europske unije i također moglo bi doći do puno više negativnih aspekata od onih koje vidimo danas. Također, sumnjamo u kontrolu znači, kvalitete i zdravstvene aspekte uvoza zbog nedostatka kontrole na koje provode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 E, osim toga, e, nisu se dovoljno uzeli i u obziri također i neke mjere zaštite za one proizvode koje mi smatramo osjetljivih. E, Brazil je već taj koji kontrolira 90% zajedničkog tržišta. Je li, kada je riječ o, znači, o narančinom, o soku od naranče, je li bilo potrebno kada je u tom smislu Brazil ima pod sobom 90% liberaz, liberalizirati apsolutno znači, tržište Europske unije? Dakle, već nekoliko godina osjeća se jako veliki pritisak naših proizvođača povećana soka zbog uvoza iz Egipta, Maroka i drugih zemalja e, koje sve ukupno imaju uvoz od 965 tisuća tona i povlastice na uvoz. I moguće je da će evropska industrija soka propasti e, i to je nešto što će itekako e, biti negativno za razvoj tog europskog sektora u budućnosti. Također imamo i sektor riže koji već godinama pati zbog uvoza iz azijatskih zemljama i zbog sporazuma pod nazivom znači sve osim oružja. E, dakle, bitno je uvesti neke mjere zaštite e, počevši od ove godine, pogotovo kada se sklapaju budući sporazumi sa Malezijom ili sa Indijom, Australijom ili e, SAD-om. Dakle, riječ je o dodatnoj kvoti od 60 tisuća tona bez carinskog uvoza, ali to je samo dodatak na 1,35 milijuna tona koje već postoje. Što ćemo reći našim europskim proizvođačima koji žive u područjima osjetljive ekološke ravnoteže i koji nemaju druge mogućnosti osim proizvodnje riže. Europska unija predstavlja 60% svjetske proizvodnje vina, ali interna potrošnja pada. U tom smislu izvoz se pretvara u e, ključni faktor kako bi se održala konkurentnost tog europskog sektora i time se zapravo može pridodati, da stvoriti dodana vrijednost prioritetima Europske unije po pitanju rasta i zapošljavanja. Znači, ako se dobro razradi ovaj sporazum sa Mercosurom, onda to može biti rješenje našeg problema. S jedne strane, uvoz uvoz argentinskog vina e, i u Evropsku uniju se povećao za 21% u obujmu i 51% u vrijednosti između 2014. i 2016. Brazil koji je glavno tržište vina u Mercosuru je 16. svjetski uvoznik po obimu i 14. svjetski uvoznik po vrijednosti. Ima više od 120 milijuna potencijalnih potrošača vina. Europa ima negativnu trgovinsku balancu u tom sektoru s Brazilom i mi smo ti koji znači e, izvozimo samo 36 milijuna e, e, prema Brazilu, a uvozimo puno više od toga. Također dolazi dodatnih problema u tim pregovorima i koji neće pogodovati i našem sektoru vina. Dakle, nama treba jednaki pristup tržištu Mercosura na kojem se nalazi i e, vino iz e, Čilea. I oni se ne moraju suočavati sa velikim zapravo stopama koje moraju plaćati europski proizvođači. Također se mora raditi i na usklađivanju zapravo e, E, kopija, znači propisa o iznačavanju i ekoloških e, znači praksi, odnosno trebaju se uskladiti sa međunarodnom organizacijom za vinom i treba se zaštititi proizvodi koji imaju e, zaštićenu oznaku zemljopisnog porijekla. Dakle, kada govorimo o tim e, znači koncesijama, europskim koncesijama koje se daju za argentinska vina, mi smatramo da je iznimno bitno zadržati carine za argentinski mošt, jer na taj način možemo zadržati ravnotežu po pitanju tržišta vina kada je riječ o o uvozu. E, možemo reći da e, je proces liberalizacije izvoza puno duži od uvoza. Na primjer, kada govorimo o maslinovom ulju, trebamo čekati 15 godina za potpunu liberalizaciju za izvoz, ali samo 4 godine za uvoz. I na kraju, nas brine jako što će se eliminirati, ukinuti sustav kontrole ulaznih cijena voća i povrća, a mi mislimo da je ono temeljne važnosti e, da utvrdimo i kontroliramo ozbiljno narušavanje ravnoteže na tržištu i aktiviraju se odgovarajuće zaštitne klauzule. Dakle, to je bila crvena linija za koju su rekli da će se neće ukinuti, a na kraju je ukinuta. E, dame i gospodo, u konačnici, evo, podržati ovaj sporazum ne bi trebalo značiti otvarati vrata neravnoteži i zamijeniti jedan sektor drugog drugim. Dakle, ovi tu e, sporazumi bi trebali biti pozitivni i e, ne smijemo pod onom izlikom, znači neko mora biti i gubitnika i dobitnika, ne smijemo time žrtvovati osjetljive proizvode i područja proizvodnje, nego moramo omogućiti povećanje prihoda u tom sektoru i e, ekonomski razvoj za sve sektore na obje strane i stvaranje uravnoteženog tržišta. Hvala. Ja, vielen Dank an alle drei Panelisten. Wir kommen Hvala svim trima Sada ponovno imamo krug postavljanja pitanja. Doista vas molim kolege i kolegice se pridržavate vremena za govor. Kasnimo već pola sata. Želimo još čuti i e, komisiju što kaže, a u 18 sati 30 ćemo prestati imati na raspolaganje usmeni prijevod. Prvo ću dati riječ kolegici Aguilar. Muchas gracias, señor presidente. Puno hvala gospodine predsjedatelju. Očito je da ova sva izlaganja e, daju vrlo jasno sliku o tome da Mercosur, znači taj sporazum napravo kažnjava naš poljoprivredno prehrambeni e, sektor kroz te licemjerne mjere. Kada govorimo o mediteranskim proizvodima, očito je da ne činimo sve što je moguće da ih zaštitimo, e, kao što se događa sa nekim drugim kontinentalnim proizvodima. E, gospodin Rero se slaže sa mnom, ali meni sad zanima njegovo mišljenje o mogućim poboljšanjima u tom sporazumu kako bismo imali bolju, kako defenzivnu, tako ofenzivnu znači, znači poziciju vezano uz naše mediteranske proizvode. I također vas molim da nam date konkretne podatke o znači, uvozu e, soka od naranđe iz Brazila, zato što je gospodin rer rekao, to je nešto što uvjetuje cijenu soka od naranđe u Španjolskoj. Ako će biti negativnog učinka, moramo ga znati. E, mi e, još uvijek iščekujemo dokument koji nam je obećan o e, učinku znači, sporazuma s Mercosurom na poljoprivredu u Europskoj uniji, a to je ono što još uvijek nije obznanjeno. Puno hvala.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 Dakle, imam jedno pitanje e, koje bih e, znači, našim e, ovdje <clears throat> izlagačima postavila. Da, postoji nešto što nije sigurno je li istino ili nije. Znači, prošli put smo mogli slušati izlaganja o jednoj drugoj stvari, a sada bi me zanimalo, ne samo u moje ime, nego i u ime drugih kolega, što znači kada govorimo o mesu, o masnom ulju, o voću i povrću, koji su točno iznosi? Zato što e, na odboru INTA je također održana rasprava i većina se slaže s time da nastavimo dalje sa tim sporazumom. Dakle, mi bismo htjeli vidjeti jasne pokazatelje i e, brojke u vezi sa tim učinkom, te koje će to imati posljedice po znači obiteljska gospodarstva, e, poljoprivrednog gospodarstva u Europskoj uniji. Hoće li oni dodatno patiti ako prođe taj sporazum? Hoće li to donijeti koristi drugim sektorima? Nas zanimaju iznosi i brojke. Znači, imali smo pozitivnu ocjenu u listopadu, a mene sada zanima kakva je situacija. Hvala. Gospodin Flanagan, izvolite. Prošle godine, znači odbor Agri je imao e, izvanredni sastanak u e, Strasbunu sa glavnom upravom za trgovinu i predstavnikom Johnom Clarkom i tada smo izrazili zapravo naše negodovanje po pitanju ovog sporazuma sa Mercosurom. E, ono što je Jan sada rekao je dobro prošlo, ali kada smo govorili znači, o tim pregovorima tijekom izbora, još uvijek su se održavali pregovori sa Mercosurom i u tom slučaju je bio e, zapečačen taj takozvani privremeni sporazum. To je bilo poput nekakve šale, nitko to nije htio, također ni javno mijenje se s time nije slagalo i mm, možda bi bilo bolje zakočiti kada je riječ o sklapanju tih e, novih sporazuma, a ne bacati novac e, koji očito nemamo. Znači, mi se sad u Europskoj uniji moramo e, suočavati sa pitanjem što ćemo sa VFO-om i sa novcem koje nam nedostaje, što je sa 50 milijuna eura europskih poreznih obveznika koji znači će biti uloženi u, u irsku poljoprivredu. a sada dajemo više prostora uvozu iz Brazila. Znači 200 tisuća, tisuća tona uvoza e, govedine u 2018. godini. Znači, umjesto da dajemo novac, znači, irskim poljoprivrednicima da napuste to zanimanje, koje im dobro ide, ne bi li bilo bolje e, zaustaviti uvoz iz država Mercosura, nego poticati naše poljoprivrednike da napuste vlastite aktivnosti. E, znači, ja sam jako dugo čekao kako bi postavio to pitanje. Zahvaljujem, gospođa Aguilera, izvolite imate riječ. Zahvaljujem predsjedatelju. Evo, želim zahvaliti svim izlagateljima u ovom drugom e, panelu. Ja bih e, htjela postaviti nekoliko konkretnih pitanja. Znači, ovom odboru je e, jasna situacija po pitanju E, toga što možemo napraviti zapravo da bolje zaštitimo naše proizvode u okviru trgovinske politike. E, kada je e, znači riječ o znači proizvodnji govedini koji je prosječni koji je prosječni trošak na europskoj razini ili u Irskoj ili u Francuskoj znači koji su vaši prosječni troškovi E, u odnosu na globalne znači troškove proizvodnje. I također moramo reći sljedeće, nemamo isti znači istu osjetljivost niti na razini Europskog parlamenta niti na razini e, Europske unije kada je riječ o davanju prioriteta jednom sektoru u odnosu na drugi. Dakle, očito je da za mediteranske proizvode imamo manje, da smo manje senzibilizirani. E, također imam sljedeće pitanje. Kako možemo izmjeriti hoće li dobrobit životinja i ti standardi na, Evropskoj, na razini Europske unije biti poštivani u Brazilu? Kako i na koji način ćemo to moći provjeriti? Zahvaljujem, a gospodin Mark Tarabele, izvolite imati riječ. Meni je doista drago što imamo ovu raspravu danas, jer prvi put E, većina kolega, bez obzira na to iz koje smo političke grupacije, se protivi ovom e, sporazumu. Zašto? Zato što dolazi do destrukturirane čitave nize proizvoda i ponovno glavna uprava za trgovinu jednostavno ne razumije da je poljoprivreda doista važan sektor i e, devalorizira ga tako da jednostavno je žrtvom ovog sporazuma. Ne radi se ovdje o razlici između južna Europe, Europe na sjeveru ili ne znam sredozemlja ili istoka. Ono što trebamo učiniti to je jednostavno zaštititi e, primarne proizvode, meso, šećer, ulje, od onih proizvoda istih koji dolaze e, s drugog kraja svijeta. Ali možemo isto tako e, bolje zaštititi i transformirane proizvode kao što je ulje, maslinovo ulje ili vino. Dakle, mislim da trebamo zapravo sirovine, one temeljne proizvode bolje zaštititi. Što o tome mislite? Zahvaljujem kolega Kujičmak, izvolite. Zahvaljujem. Dakle, tijekom ovog panela i tijekom prošlog panela mi smo čuli e, šest stručnjaka iz različitih zemalja koji su predstavljali e, različite sektore iz poljoprivrede, ali nismo čuli ni jedan pozitivan glas koji je podržavao ovaj sporazum između Europske unije i Mercosura. Mi smo čuli samo negativna stajališta, čuli smo o mogućoj e, katastrofi za proizvodnju za uzgoj stoke recimo. I zato mi nije jasno e, zašto komisija pokušava uvjeriti sve ostale da ne postoji problema, da ćemo imati jako puno e, prednosti koje će rezultirati iz ovog sporazuma i da će europska poljoprivreda i dalje biti E, dobro, slušajući današnje govore, slušajući danas, danas što komisija govori, ja sam zaista zastrašen i prestravljen jer meni nije jasno e, zar komisija zaista ne vidi kako je ozbiljna ta situacija. Zahvaljujem, a sada gospodin Bude, izvolite, imate riječ. Zahvaljujem. Što komisija može napraviti za poljoprivrednike koji e, ne mogu znači e, e, iskoristiti tu sirovinu koja dolazi izvan Europske unije koja je opasna. Dakle, govorimo na primjer o niskim standardima uzgoja peradi. Drugo, što je sa osiguranjem sljedivosti za govedinu, na primjer. Ne postoji obavezan e, sustav, e, na primjer u Brazilu, koji bi nam to mogao osigurati. Znači, kako ćemo e, se nositi sa tim problemom onemogućavanja sljedivosti? Također imamo i raspravu o provjerama, znači o kontrolama uvoza. Ja mislim da Znači, to je nešto što dovodi u pitanje ovaj sporazum. Gospodin Šojder, izvolite. Zahvaljujem. Ja bih na prvom mjestu htio zahvaliti na izlaganju e, troje stručnjaka E, posebice gospodinu Agustinu Herreru s kojim se slažem oko svih nedoumica i po pitanju sveopće situacije koje nam je iznio danas. Ima jedno pitanje koje smatram ključnim, a to je veliki potencijal za rast i za stvaranje novih radnih mjesta za malo i srednje poduzetništvo sa obje strane Atlantika i to je ono što je očito, ali također imam im jako puno nedoumica, a e, komisija je ta koja bi nam trebala prenijeti informacije i previše puta smo to od njih tražili kako bismo mogli procijeniti čitavu situaciju i kako bismo mogli vidjeti do koje mjere ulazimo u rizik i koliko situacija može biti ozbiljna. S druge strane, također smatramo važnim da E, slobodna trgovina ne smije e, predstavljati opasnost za poljoprivrednike i stočare. Mi moramo braniti slobodnu trgovinu, ali istovremeno moramo zahtijevati e, odgovornost i pravdu. I ne smije se pod izlikom e, slobodne trgovine naštetiti s čočarima i poljoprivrednicima. I zato sada vas molim e, da zajedno s komisijom svim zastupnicima u Europskom parlamentu date na raspolaganje veći broj podataka kako bismo jasno mogli slijediti, slijediti razvoj znači ovog sporazuma u budućnosti. Puno hvala. Puno hvala. E, ja bih e, evo sada trebao izvršiti pritisak po pitanju vremena, gospodin Sandor. Hvala i hvala ovim stručnjacima na vrlo preciznim i e, dobrodošlim informacijama. Već smo znali zapravo da Mercosur će destabilizirati čak i uništiti određeni e, dio e, sektora poljoprivredne, govedina, etanol, šećer, prerad, peradarstvo. Međutim, ono što je ovdje začuđujuće, uvijek smo govorili da, ali um, mogli bismo ovo kompenzirati s tim što će ovo ići u korist drugim uh, poljoprivrednim sektorima. Međutim, evo i tu, a to, smo, uh, to se pokazalo preko sektora vina koji je spomenut, ali isto tako i za neka, uh, neke oznake zemljopisnog podrijetla imamo sve više i više kritika, te vidimo da dobrobit Merkosura čak i u odnosu na ovaj sektor nije e, zapravo velika. Pa vam postavljam vrlo jednostavno pitanje komisiji i onima koji pregovaraju ovaj e, sporazum e, kako je uopće moguće da još uvijek govorimo o uravnoteženom sporazumu? Gospodinica Meginis, izvolite. Ja imam samo jednu primjedbu. S obzirom na svoju zabrinutost koju imamo i koju smo danas izrazili, kako će se taj sporazum dogoditi? E, znači, što se tiče rura, znači glasa, znači ruralne Europe i poljoprivrednika u Europi. To će biti zanimljivo. I drugo, kada govorimo o e, peradarstvu, Dakle, to je za mene bio jedan jako zanimljiv sektor kada je riječ također i brašno koje se, do, koje se stvara iz kostiju e, znači peradi. Mene zanima kakvo je stajalište. Kada govorimo o e, govećem e, mesu, koje su počeli napadati i ljevica i desnica i kada je riječ o ovom sporazumu o Mercosuru. Dakle, uzroci tog straha postoje, koji su uzroci tog straha i u Irskoj ideja da se osnuje fond kako bi se nadoknadila šteta, e, to je nešto što zapravo ne želje poljoprivrednici. Dakle, e, ne želimo da e, ako će doći do povećanja uvoza govedine iz država Mercosura, onda će tržište još manje moći plaćati sve negativne posljedice. Kolega Maro, izvolite, imate riječ. Zahvaljujem. I ja sam eh, htio također eh, čestitati našim eh, gostima, našim današnjim govornicima i htio sam postaviti jedno pitanje. Dakle, taj odgovor će vrijediti milijun eura. Čuli smo kakva je situacija u Latinskoj Americi, a što se tiče Europe, mi se sada nalazimo pred sporazumom koji, da bi mogao stupiti na snagu, mora proći kroz jedan dugačak postupak i dobro je da o tome raspravljamo. I zato ću sada postaviti pitanje koje je jednostavno koje ne vrijedi milijun eura, a tiče se pregovora. Dakle, jesu li ti pregovori biti, bili ozbiljni u obrani poljoprivrednih spor, e, poljoprivrednika u Europi kao što su trebali biti? To je pitanje zapravo koje usmjeravam komisiji. Kako bismo sklopili e, sličan sporazum, nama treba jasan popis e, određenih učinaka na pojedine poljoprivredne sektore u Europskoj uniji. Trebala bi postojati studija koja će biti dana na uvid svima nama i koja bi trebala biti dana na uvid našim poljoprivrednicima. Znači, bez studije učinka na pojedine sektore nije moguće nastaviti, zato što je naša poljoprivreda u Europskoj uniji već ovako onako je u krizi. Zahvaljujem. A sad kolega kolegica Schmidt-Bauer. Hvala. Htjela bih se nadovezati na ono što je spomenuo kolega Maro. Oni zahtjevi koje mi trebamo postaviti, ja već sam nekoliko puta rekla da sam za obvezujuće obvezujuću oznaku porijekla i da ću se za to i boriti. Hvala vam i na ovom doprinosu iz pedagarskog sektora da smo bacili svjetlo na to. Danas smo čuli jako dobro izlaganje na svjetski dan hrane. Čuli smo jako dobre brojke, čuli smo koliko je važno zdravo sahraniti, a konačno je jednom ukazano na to i da je u porastu potrošnja e, sa uvoznim proizvodima i stoga moramo razgovarati i o tome kako možemo označavati porijeklo tih proizvoda. Mislim da to sve spada u ovo i svaka država članica bi trebala razmišljati o tome, dakle što se tiče bolnica, kantina, vrtića, škola, kako to iskoristiti. Mislim da bi to bila izvrsna prilika za e, europske poljoprivrednike i poljoprivrednice. Hvala. Sada još e, kolega Dezelo i kolega Bito e, žele se javiti za riječ. Još netko ne, onda kolega Dezelo. Président, et merci à nos Hvala gospodine predsjedatelje i hvala svim govornicima koji smo čuli. Stvarno nam je drago što možemo čuti stručnjake koji e, govore u prilog onog što mi već dugo ovdje tvrbimo na ovom odboru. Drugim riječima da Mercosur može naškoditi i nekim sektorima. I e, moram reći da to ide u prilog argumentu da se treba zajedno baviti pitanjima e, prehrane i poljoprivrede u odnosu na e, ove e, trgovačke sporazume, na drugčiji način se baviti tim pitanjima nego pitanjima koji se tiču obične potrošne robe. Tražimo više sigurnosti u odnosu na regulativu. Europa treba biti malo koherentnija. Ne možete danas reći poljoprivrednicima evo smanjit ćemo proračun za zajedničku poljoprivrednu politiku, ali istovremeno ćete biti u konkurenciji s poljoprivrednicima poljoprivrednicima iz drugih e, država gdje e, ne postoje iste norme kao kod nas. Moramo biti e, sukladni. Gospodin Bitu, hvala gospodine predsjedatelju. Evo, E, nisam e, se dogovorio sa Žeremijom, ali e, mislim da ćemo slično reagirati. Moramo se vratiti na ono što je osnovno. Ovdje nitko ne kaže da ne trebamo imati dogovor o slobodnoj trgovini. Svi se slažemo oko toga, ali nemojmo zaboraviti da je hrana primarna potreba za ljudska bića i to ne može biti nešto što ćemo dati u zamjenu za E, prodaju ili trgovinu nekih drugih manje potrebnih proizvoda. Dakle, to je prva stvar koja je važna. I drugo, e, svi govorimo o tome da imamo klimatske promjene, da imamo, e, da je ugrožena bioraznolikost, a zapravo sklapamo sporazuma koji nas vode prema još manje bioraznolikosti i još više klimatskih promjena. Pa molim komisiju da jednostavno bude razumno i da čuje birače koji su klimu, bioraznolikost i e, prehrambenu suverenost stavili na prvo mjesto u cijeloj toj raspravi. Hvala vam, dragi kolege, dragi kolegice. Sada smo došli do kraja, do kraja ovog kruga postavljena pitanja. sada, zbog toga što nemamo mnogo eh, vremena, bih predložio da prvo damo riječ komisija, zatim onda imamo i kratko odgovaranje od naših panelista. Gospodin John Clark, izvolite, ali molim, te, molim vas, eh, govorite što kraće moguće. E, hvala i hvala odboru što je organizirao ovu raspravu. Radi se o vrlo e, kvalitetnim e, prezentacijama koje smo čuli od panelista i vrlo korisnu raspravu koja je korisna za sve nas. Pomoći će nam da idemo dalje. Čuli smo danas e, jednu stranu argumenta, e, to je e, zapravo priroda ovakvog panela, pa ja sada želim dati i stalište Europske komisije. Ja radim za glavnu upravu Agri, a ne trgovinu, ali želim reći tri stvari. Kao prvo, ono što trgovački gledano e, podrazumijeva Mercosur za poljoprivredni cijeli sektor, drugo proizvodna e, cijena proizvodnje u Europi i treće pitanje održivog razvoja, to je nešto što smo čuli u prvom panelu. Dakle, što se tiče ove trgovinske e, dimenzije, nemojmo zaboraviti da je Mercosur jedno ogromno tržište koje je vrlo zatvoreno. Ovo će biti prvi sporazum e, koji je Mercosur ikad e, potpisao sa bilo kojim drugim gospodarstvom. Dakle, ovdje imamo E, zapravo prednost ono koji je slopio prvi e, takav e, sporazum. Neću prihvatiti mišljenje da je ovaj sporazum potpuno neuravnotežen što se tiče poljoprivrede, što se tiče hrane. Međutim, ako pogledajte pažljivo detalje ovog dogovora, vidjet će se da se radi o sporazumu koji se ne tiče puno poljoprivrede, ali nije u potpunosti neuravnotežen uravnotežen. E, Mercosur ima liberiziran e, sustav, e, sektor poljoprivrede, Europska unija nema. Mercosur prihvaća regionalizaciju, a to je nešto što su panelisti spomenuli. Nadalje, Mercosur je liberalizirao čitav niz važnih sektora za izvoz Europske unije, čitav niz transformiranih eh, proizvoda, prehrambenih proizvoda za eh, mljekarstvo, eh, ulje, te veliki broj oznaka zemljopisnog podrijetla. Dakle, imamo liberalizaciju tih proizvoda na koje je bila vrlo visoka carina i imali smo zatvoreno tržište za takve proizvode za Europu. Što se tiče ustupaka, ima ih e, dosta, međutim ako gledate obim svega ono oko čega smo pregovarali e, što se tiče mesa, e, šećera, etanola, meda, količina svega toga i način koji smo se pozabavili svim ovim pitanjima, možemo vidjeti da smo stvarno dosta toga postigli. Carinske, carine su liberalizirane, imamo kvote za E, govedinu, imamo e, razdoblja e, sa različitim fazima. Što se tiče šećera, tu imamo isti volumen kao do sad, imamo neke sigurnosne mjere, jedan instrument, jedan od panelista je to naglasio, koji se evo prvi put ovdje primjenjuje imamo upravljanje kvotama i u odnosu na uvoznike u Europskoj uniji. E, te ova e, komisija se obavezala da ako dođe e, do narušenog tržišta zbog Merkosura, da će se komisija time pozabaviti. Ja nikada u 30 godina iskustva nisam vidio toliko instrumenata, toliko instrumenata koji e, umanjuju učinak ovih e, ustupaka. E, Brazil je tražio puno veći broj kvote za govedinu. Vidimo da smo zapravo postigli ono što smo htjeli, da smo se dobro izvukli. Čuli smo pitanja o o kumulativnom učinku, e, ocjeni kumulativnog učinka ja vam mogu potvrditi da će Europska komisija ažurirati procjenu učinka koja je napravljena prije nekoliko godina Pogledat ćemo kakav je učinak na cijeli prehrambeni i poljoprivredni sektor, ne samo Mercosur e, sporazuma, već kumulativni efekt gdje ćemo uzeti u obzir i Vjetnam, i Koreju, i Meksiko, i Kanadu, odnosno sve ostale e, sporazume i e, to ćemo učiniti već negdje u proljeće 2020. godine. Na prvom panelu imali smo e, usporedbu između e, cijene proizvodnje u Europi i cijene proizvodnje u Središnjoj i Južnoj Americi i rečeno je da e, cijene nisu iste i to je potpuno legitimno zemlja, cijena rada i tako dalje, sve je to povoljnije u zemljama Merkosura. Međutim, rečeno je da su neke razlike u cijeni proizvodnje potpuno nezakonita. E, nezakonite. Ja želim naglasiti da sporazum Merkasum ni na koji način ne mijenja e, naša pravila u odnosu na zdravlje i sigurnost i standarde za iste. Sve ono što dolazi iz Merkosura, zemalja Merkosura mora odgovarati našim standardima. Oni se ne mogu koristiti nedozvoljenim e, proizvodima i postupcima Um, moraju koristiti ove maksimalne razine za tvari uh, u uh, Europskoj uniji, na snazi Europskoj uniji. I za razliku od onog što je rečeno, što se tiče uh, uvoza u Europsku uniju, izvoza u Europsku uniju moramo imati slijed koji je jasno rečen. Vidjeli smo to u sporazumu s Kanadom. Kanada je smatrala da ne može prihvatiti ove dodatne e, troškove za e, izvoz e, govedine u Europsku uniju. Dakle, imamo u ovom sporazumu i suradnju u odnosu na dobrobit životinja i na otpor na rezistenciju na antibiotike i to je u jednom aneksu samog ugovora i to je prvi put da se to ikada dogodilo e, u odnosu na bilo koji trgovinski sporazum. I što se tiče ugovora, tu imamo e, potporu u odnosu na e, zajedničku poljoprivrednu politiku veliki dio direktnih potpora poljoprivrednicima upravo ide u prilog ovim davanjima poljoprivrednika u odnosu e, na klimatske promjene. Ovo je pravi jedan razvoj e, u našoj seriji e, dogovora o slobodnoj trgovini. Održivost je važan dio ovog e, dogovora i e, to je jedan veliki pomak. E, Merkursur se obvezao ispoštovati ciljeve COP21 i imamo jedan mehanizam za rješavanje spora E, koji može intervenirati ukoliko ne dođe do poštivanja. Obje strane moraju jednostavno ispoštovati e, sve to zajedno sa standardima odnosu na označivanje proizvoda. Imamo e, nadalje i dijelove koji se odnose na potporu autohtonog stanovništva iz regije Merkosura te zabranu E, uvoza e, nezakonitog e, drva, drveta i sličnih proizvoda. Što se tiče procjene učinka, upravo ga završava glavna uprava za trgovinu. On je otvoren za javnost i došlo se do zaključka da učinak koncesija koje smo dali, odnosno ustupaka koje smo dali E, e, Mercosur u odnosu na e, govedinu će zapravo biti negativan u odnosu na problem deforestacije. Eto, samo sam htio intervenirati kako bi vam dao jednu drugu perspektivu. Naravno da smo svjesni zabrinutosti koje su opravdane Međutim, mislim da e, sam odgovorio na većinu vaših zabrinutosti. Hvala gospodine Clark. Sada imamo još pet minuta za svakog člana panela. Dakle, svatko ima zapravo minutu i pol za završne primjedbe. Nažalost, ne možemo u detaljno odgovoriti na sva pitanja. Gospodin McHale, izvolite. Zahvaljujem. Znači, ja mislim da ste vi ovdje jako dobro izvješćeni o znači, poziciji i propisima vezanima uz poljoprivredu i vrlo je ohrabrujuće čuti da je također i odbor INTA taj koji je vrlo jasno e, znači razumije e, sve ono što smo mi naveli po pitanju e, hrane i poljoprivrede. Dakle, također se ovdje suočavamo i sa tom generacijskom promjenom, znači poljoprivrednici i mladi poljoprivrednici se neće posjećivati tom sektoru ako on nije profitabilan, ali on nije trenutno profitabilan. Dakle, ako pogledate samo sektor e, znači, e, uzgoja govedine, postoji jako mala nada i perspektiva za mlade poljoprivrednike i uzgajivače. Dakle, kada govorim, e, kada razgovaram s nekim od tih poljoprivrednika, E, oni mi kažu da e, znači njihova djeca se neće baviti poljoprivredom. Oni govore sami svojoj djeci da e, traže neku drugu karijeru izvan poljoprivrede. Dakle, i upravo zbog toga naša dužnost je da ohrabrimo taj sektor i nama je potrebno da komisija kada ocjenjuje valjanost nekog trgovinskog sporazuma, da to ne bude samo u korist e, znači, industrije ili e, nego da moramo također pogledati i onaj najosjetljiviji dio sektora i kako će to njima pomoći. Na taj način će onda građani e, vrednovati posao komisije. Hvala. Hvala, gospod Šefe, izvolite. Hvala, ja ću odgovoriti na dva pitanja koja su meni postavljena. Kao prvo što se tiče o razlici u troškovima proizvodnje. Što se tiče prosjeka u Brazilu i Europi vidimo da imamo 25% razlike u čitavom tom poljoprivrednom sektoru što je izuzetno veliko i ne, nemoguće je to smanjiti e, ako uzme obzir razliku u standardima između nas i njih. Dakle, e, GMO i drugi čimbenici, ako se sve to zbroji, onda je jako, slo, jako komplicirano to e, postići. rekla sam da imamo 140 tisuća tona uvoza pilitne, što znači da ćemo uvesti ekvivalent francuske proizvodnje u Europsku uniju, a mi smo nakon Poljske najveći e, proizvođač. Ali ne samo to. Uvoz, će se samo pileći fileti, ne cijele kokoši, što znači da će jedna tečina e, naše proizvodnje zapravo s time biti zagušena i onda europski sektor neće moći na to odgovoriti. Tu se radi o prijenosu suverenosti i 5 milijuna e, kokoši tjedno će se uvesti, to je taj ekvivalent. Želim reći sljedeće, kao prvo, što se tiče obaveznog označavanja, tu moramo napredovati jer sve više europski potrošači manje zapravo kuhaju i onda su to ona tržišta upravo gdje danas se uvozi 90% e, piletine, dakle što se tiče e, prerađivačkog sektora. Dakle, označavanje, to je važno, molim vas da na tome radite kao drugo. Pravila Svjetske trgovinske organizacije i, i samo do proizvoda, a mi mislimo da bi trebalo e, imati i kontrolu na razini proizvodnje kako bismo se mogli boriti protiv antibiotika i brašna od mesa, a trenutno to pravila u VTO ne dopuštaju. Dakle, ako želim, reći, ako želim biti modern onda bih rekao da pravila VTO-a e, da su zastarila, da ih treba ažurirati. Ako želimo imati multilateralizam koji je danas dosta uvedeno, dovedeno pitanje od drugih aktera, onda moramo doista biti dosljedni. Hvala vam. Hvala, gospodine Rero. E- Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Dakle, htio bih e, odgovoriti na sva pitanja koja su ovdje e, postavljena, ali to će biti teško. U teoriji, kako bismo poboljšali pristup tržištu, kada govorimo o usklađivanju e, carinskih stopa, one bi trebale biti uravnotežene, a to nisu. A nakon što otvaramo tržište i onda nakon toga pregovaramo o carinskim stopama, to je zaista kalvarija. A kako bismo se osigurali da uvoz e, zadovoljava određene zahtjeve, to je nešto što se ne može kontrolirati na granicama i zato kontrole u samoj zemlji porijekla moraju biti puno strože. Ja mislim da bismo trebali odabrati što želimo za europsku poljoprivredu i za europske poljoprivrednike. Mi ne možemo tražiti od europskih poljoprivrednika da i dalje ostaju živjeti na selu, e, te da proizvode kvalitetne proizvode koje će biti i zdravi i sigurni uz najviše standarde u svijetu, a istovremeno otvarati naše tržište e, nelojalnoj konkurenciji za proizvode koji se proizvode u potpuno drugačijim uvjetima. Dakle, ako je poljoprivreda ta koja može doprinijeti e, klimatskim promjenama, ako je ona ta koja može poboljšati zapravo način e, života, onda moramo izvjeći da poljoprivreda bude zapravo jedno sredstvo za razmjenu, roba za razmjenu našim trgovinskim sporazumima. Jer moramo se osigurati da prehrambeno poljoprivredni sektor dobije veću i bolju ulogu nego koju trenutno ima. Hvala. Hvala vama, dragi kolege, dragi kolegice. Stigli smo do kraja našeg saslušanja. Srdačno zahvaljujemo članovima na panelu. Mislim da smo iz današnjeg saslušanja izvukli mnogo korisnih informacija, ali vidimo isto tako da nije sve bijelo niti crno, da nam, su nam potrebna dodatna saznanja. Pričekajmo sada prijevode, pogledajmo to detaljno i onda stvorimo krajnje završno stajalište i vlastito mišljenje o tome. Hvala vam lijepa i ugodna večer.